Dobro jutro kolege, možemo početi sa sastankom. Slažemo se svi da je dnevni red usvojen? Da, dobro. Onda prelazimo odmah na treću točku, budući da nemamo priopćenja predsjednika. Treća točka je gospodarski dijalog i razmjena stajališta s Pierre Carlom Padoanom, on je predsjednik Ekofina i talijanski ministar gospodarstva i financija. Gospodin Padovan nam najprije reći nekoliko riječi o prioritetima talijanskog predsjedništva u području gospodarske politike. Ovaj sastanak je također dio gospodarskog dijaloga u okviru europskog semestra. tako da ćemo moći postavljati pitanja i o tim e, temama te o specifičnim preporukama za zemlje. Najprije želim dobrodošlicu gospodinu Padovanu i dat ću vam odmah riječ. Hvala vam predsjedniče, dobro jutro svima. Dati ću, svoje, e, dati ću svoju uvodnu izjavu na talijanskom jeziku. Uvaženi predsjedniče, uvaženi članovi odbora Ekon. Počašćen sam da imam e, mogućnost predstaviti vam prioritete talijanskog predsjedništva za druge u polovicu 2014. Svjestan sam vrlo važne uloge vašeg odbora u definiciji gospodarskih financijskih politika Europske unije i računam na vašu konstruktivnu suradnju. Samo na taj način ćemo uspjeti iskoristiti svo vaše znanje i svo vaše iskustvo. Prije nego što prijeđem na izazove i na rokove koji su pred nama, Dopustite mi da e, toplo zahvalim grčkom predsjedništvu na njihovom odličnom radu e, te na odličnoj suradnji sa Europskim parlamentom. Ja ću kao predsjednik Ekofina nastojati osigurati što širi konsenzus o e, velikim temama koje će biti pred nama u sljedećim mjesecima. Italija preuzima predsjedništvo u vrlo važnom institucionalnom, socijalnom i gospodarskom trenutku radi se na obnovi najvažnijih europskih institucija na socijalnom planu napetosti koje su se prikupile u godinama krize i koje su e, proizašle iz dramatičnih razina nezaposlenosti izazvalo je veliki val nezadovoljstva prema europskom projektu kada govorimo o gospodarstvu nakon što smo ostvarili ciljeve o kojima nismo mogli ni sanjati samo pred nekoliko godina o zajedničkom dijeljenju makroekonomskih politika i sada nakon bankarske krize čeka nas vrlo velik posao pružanja podrške realnom gospodarstvu i poticanju rasta e, zaposlenosti. Svjesni smo ciljeva koje smo postigli, ali i izazova koji su pred nama. 26. i 27. lipnja održan je sastanak vijeća i izdali smo zaključke. Šefovi država, su također prihvatili da mm, s obzirom na blage znakove oporavka da su siromaštvo i loši socijalni uvjeti još uvijek neprihvatljivi te da europska unija mora djelovati i potaknuti rast politike u cilju gospodarskog rasta i u cilju stvaranja novih gospodarskih mjesta moraju imati ključnu ulogu u sljedećem sazivu Održivi rast, podsjećam vas, je jedan od preduvjeta za financijsku stabilnost te za održivost javnih financija. Došao je trenutak da otvoreno i konkretno razgovaramo i razmišljamo o tome koje će biti najučinkovitije strategije kako bismo se vratili rastu i rastu zaposlenosti. To od nas traže europski građani program rada talijanskog predsjedništva će ponuditi konkretan doprinos te raditi sa novim parlamentom i novom komisijom u sljedećih pet godina strategija rasta koju mi predlažemo se temelji na tri stupa veća integracija strukturne reforme te ulaganje u e, rast Integracija je uvijek bio, e, je bilo uvijek glavni put za rast u Europi. Treba nam više unutarnjeg tržišta i više globalne integracije. U tom okviru revizija strategije za Europu 2020 predstavlja jedinstvenu priliku da preusmjerimo gospodarske politike na integriran način u cijeloj Europskoj uniji i da se fokusira na ulaganja i na strukturne reforme. Strategija 2020. mora se ponovno koncentrirati na ključne faktore rasta. To je najprije jačanje unutarnjeg tržišta. Osim toga, valja ojačati vezu između instrumenata i ciljeva predsjedništvo će raditi na ostvarenju ciljeva i strategije 2020. radit će na promicanju ulaganja u ljudski kapital u istraživanje i inovacije radit ćemo na tome da se stvore pogodni uvjeti za dugoročno financiranje realnog gospodarstva u ključnim sektorima a to su infrastrukture i mala i srednja poduzeća drugi temelj je čvrsto vezan uz prvi i odnosi se na strukturne reforme Strukturne reforme su jedna od, e, jedan od ključnih faktora rasta. No taj napor mora biti sveobuhvatan e, na nacionalnoj razini i mora se istovremeno odvijati u svim državama članicama. E, uspjeh tog našeg dnevnog reda ovisi o svim našim zajedničkim naporima. Ako je istina da u svakoj zemlji reforme se moraju temeljiti na specifičnostima i nacionalnim odgovornostima, no te reforme moraju donijeti pogodnosti svima i to će donijeti pogodnosti za sve i to mora donijeti pogodnosti svim zemljama članicama. Da bi se reforme provodile moraju se ojačati i poticaji da se te reforme provode. To podrazumijeva za vlade vrlo visoke gospodarske, socijalne i političke troškove koji će odmah izaći na vidjelo do kad govorimo o pozitivnim rezultatima tih reformi za to će se ipak trebati čekati neko vrijeme jako je važno da pravila se provode točno i da budu da zapravo olakšavaju provođenje reformi ovdje ne govorimo o promjenama pravila već da ona pravila koja imamo koristimo na pravilan i učinkovit način te dosljedno sa svim sporazumima koje smo usvojili u proteklim godinama u Europi. Valja bolje koordinirati politike strukturnih reformi jer jedino na taj način će se moći povećati e, učinkovitost i pozitivni e, rezultati, to pozitivne posljedice tih reformi. Treći stup strategije je financiranje rasta i javnih, javnih i privatnih ulaganja. Pad tih ulaganja i u Europi i e, van Europe je dramatičan ako želimo ojačati potencijale rasta ako želimo ulagati u reforme moramo promijeniti taj trend to možemo učiniti kroz ciljane investicije kad govorimo o regulamentaciji, moramo olakšati pripremiti poticaj kako bi ulaganja mogla donijeti pozitivne rezultate moramo isto tako raditi na privlačenju privatnih resursa Isto tako moramo djelovati na europske fondove, sredstva iz Europske banke za ulaganja i ostalih instrumenata koje imamo na raspolaganju. To su sve područja koja su samo djelomično iskorištena. Moramo učiniti puno više kako bismo pronašli e, sredstva i kako bismo osmislili projekte i na državnoj i na e, razini Europske unije. Zatim povezivanje tržišta, strukturne reforme, financiranje rasta i ulaganja. To su dimenzije koje će, se jačaju međusobno. Sve je to u skladu uh, sa agendom koju je pripremio ECOFIN u proteklih nekoliko godina i naše predsjedništvo namjerava s tim nastaviti. U tom smislu napredak prema bankarskoj uniji će biti još samo jedan uh, element snage. Podsjećam vas na uh, jedinstveni nadzorni mehanizam kojeg ćemo provoditi u uskoj suradnji sa nadležnim tijelima koji trenutačno rade na procjeni imovine banaka te na, te na testovima otpornosti. Na gospodarskom planu htio bih vas podsjetiti na nedavnu komunikaciju komisije o dugoročnim ulaganjima u europsko gospodarstvo. Dakle, tu ćemo odabrati prijedloge i projekte koje ćemo onda kasnije financirati. 6. rujna ćemo organizirati organizaciju u e, Briselu na tu temu i ovime vas e, pozivam na tu konferenciju. Bio bih doista e, zadovoljan da i vi sudjelujete. Kad govorimo o prijedlozima komisije, podsjećam vas na vrlo složenu temu strukturnih reformi banaka. Taj će se projekt voditi naprijed na konstruktivan način kako bismo postigli politički sporazum u sljedećoj godini. Za vrijeme našeg predsjedništva nastavit ćemo raditi na ostalim dijelovima i ostalim zakonodavnim prijedlozima koje su pokrenula prethodna predsjedništva kako bismo postigli politički sporazum u vijeću te nadam se i u parlamentu kroz mm, trijaloga. Ovdje bih naglasio uredbu o e, dugoročnim ulaganjima iz europskih fondova, zatim e, uslugama plaćanja te multilateralnim odborima. Govornik je prekinut. Te o sredstvima iz, e, sa tržišta. Jednako je važan i program rada na fiskalnom području. Tu ćemo raditi na smanjenju administrativnih troškova za uplatitelje i obveznike radit ćemo na poreznom pojednostavljenju, definirat ćemo stabilni okvir za tvrtke te boriti se protiv e, poreznih utaja na međunarodnoj razini. U čitavom tom području vrlo veliku ulogu ima prijedlog suradnje, prijedlog administrativne suradnje u poreznim pitanjima koji će dozvoliti da u europsko zakonodavstvo uključimo novi globalni standard o financijskim transakcijama. Kad govorimo o e, poduzetničkim, e, poduzetničkom oporezivanju, bavit ćemo se e, uz utajama poreza te premještanju dobiti u okviru projekta BEPS kojeg je pokrenula OKSE. Isto tako radimo na zajedničkoj konsolidiranoj poreznoj obveznici, porezna na dobit, to će također biti jedna od tema kojima ćemo se baviti. Talijansko predsjedništvo će se baviti i jačanju suradnje kad govorimo o e, porezima na financijske transakcije Ovaj je popis previše dugačak i naravno ne mogu se na sve osvrnuti u ovoj kratkoj prezentaciji u ovih nekoliko minuta. No obećajem da ću se vratiti na sve ono što vas zanima kada budemo imali e, vrijeme za pitanja. Uvaženi zastupnici, bit će mi drago surađivati s vama i nadam se da ćemo imati, e, da ćemo vrlo uspješno raditi u sljedećih nekoliko mjeseci. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Hvala vam na ovim uvodnim riječima, hvala vam i na pozivu na konferenciju u Rujnu. Isto tako obvezujemo se da ćemo i mi početi raditi na ovim zakonodavnim dokumentima koje ste spomenuli, počevši od dugoročnih ulaganja te mjerba za e, pranje, e, protiv pranja novca. Prelazimo sada na e, pitanja. Svaki govornik ima pet minuta. Najprije e, ima riječ kolega Kristof, izvolite. Hvala vam, predsjedniče. A hvala i ministru na ovoj e, vrlo dobroj prezentaciji. Moje pitanje je vrlo kratko. Ja sam iz, dolazim iz Grčke. Grčka je zemlja sa velikim gospodarskim i financijskim problemima. No danas me zanima gospodarski učinak mjera u Francuskoj i Italiji. Mm, znamo da Njemačka ima vrlo uspješno gospodarstvo, ali u Europi ima i drugih zemalja koje se nalaze u velikim problemima, poput moje. No, isto tako moram reći da mi radimo na rješavanju tih problema. Mislim da je važno da i e, druge europske zemlje sa snažnom europskom tradicijom i sa velikim gospodarstvima, da zemlje poput Francuske i Italije budu stavljene u isti položaj. Jer ako pogledamo i u Francuskoj i u Italiji, ne postižu se ciljevi gospodarskog rasta, isto tako ne poštuju rokove koji su definirane za provođenje određenih mjera. A isto tako vidimo i trendove u e, dugovima. Vodi se javna rasprava o tome da li su e, politike koje slijede, jesu li te politike točne i ako jesu, e, zašto se onda ne provode e, strukturne mjere i to je strukturne reforme koje su potrebne. Sad je moje pitanje tu, koji je tu problem? Je li to politika ili je li problem u politici ili u provođenju te politika? Te što se može učiniti da te dvije zemlje koje su strateški vrlo važno da ponovno se vrate na put prema uspjehu. Hvala vam e, na pitanju. Odgovorit ću vam u dva svojstva. Najprije u svojstvu predsjednika Ekofina. U svojoj uvodnoj izjavi sam rekao da čvrsto vjerujem da u svakoj zemlji članici Europske unije se mora provoditi e, program e, reformi. Naravno, svaka zemlja ima svoje specifične e, probleme koji se moraju uzeti u obzir no to ne znači da sve zemlje moraju raditi na poticanju dugotrajnog ulaganja i dugotrajnog rasta u europi ja sam oduvijek mislio da se europa suočava sa malim rastom i slabim rastom zaposlenosti i da smo taj problem imali još davno prije izbijanja krize. A sada, nakon ove strašne krize, zemlje se moraju nositi sa e, problemima koje je donijela ova kriza, ali i sa dugotrajnim problemima koji postoje još odavna prije krize, a koji se odnose na nedovoljan rast i na e, nisku zaposlenost. A sada, u svojem drugom svjetstvu, kao, predsjednika, kao ministra financija Europe, Italija, mogu vam reći sljedeće. Najprije moram reći da se ne slažem sa vašom izjavom. E, barem u slučaju Italije moram reći da se tamo provode reforme. U sadašnjoj vladi i čiji sam ja član, u sadašnjoj vladi smo se jako koncentrirali na čitav niz reformi institucionalne reforme reforme tržišta rada reforme poreznog sustava i javne uprave sve te reforme uz čitav niz drugih su potrebne kako bismo riješili problem koji ste točno spomenuli a to je to su niske stope rasta barem u Italiji ali taj problem je odavno prisutan u Italiji moramo ponovno potaknuti rast, moramo se početi baviti dubokim poteškoćama s kojima se nosi e, talijansko gospodarstvo. Isto tako čvrsto vjerujem u ideju da jedini izlaz iz duga je rast i tu jednostavno nema kratica. No dopustite mi da dodam još jednu stvar koju ste vi spomenuli i s kojom se slažem dva, više je tu izazova. S jedne strane reforme treba odobriti parlament, moraju biti utemeljene na konsenzusu, ali one istovremeno moraju biti i moraju se prevoditi. Ako usvojimo zakon u e, parlamentu, to će doći na e, naslovnice, no ako to ne provodite, to neće doći. Isto tako, teško je da građani odmah prepoznaju pozitivne ishode reformi, tako da trebamo inzistirati na njihovoj provedbi. Hvala. A sada u ime socijalista e, koordinatorica gospođa Ferreira. Hvala vam što ste danas sa nama i želim vam puno sreće vratila bih se na vaše tri točke, snažnija integracija, strukturne reforme te ulaganje u rast i stvaranje radnih mjesta. Skrenula bih vam pažnju na potrebu da točno definiramo što u Europi podrazumijevamo pod tim e, riječima. Neprestano govorimo o e, strategiji za rast, ali nema rasta. Govorimo o strukturnim reformama, a praktično možemo to samo nazvati prilagodbom tržišta rada. Tako da moje pitanje je na koji način možemo poboljšati e, gospodarske performanse u eurozoni. Mislim da sada imamo dobru šansu jer imamo novo predsjedništvo, čini mi se da ste doista prosvjetljeni i da mm, vidite nadu da će se ti problemi riješiti. No, nećemo moći otići korak dalje na tom putu zbog neravnoteže između zemalja eurozone ali i između europskih zemalja su previše velike isto tako stojimo na rubu e, deflacije i imamo ozbiljne probleme u tom pogledu stoga gledamo na u talijansko predsjedništvo sa jako puno nade, no da bi se ta nada, da bi se te nade materializirale, trebaju nam konkretni prijedlozi. Govorimo li ovdje o usporavanju postupaka prilagodbe ako ne funkcioniraju? Govorimo li o usporavanju postupaka prilagodbe ako gospodarstvo u zemljama članicama je u vrlo lošem stanju, ako je nezaposlenost previsoka? Govorimo li o smanjivanju nacionalnih doprinosa za projekte koji se financiraju i iz strukturnih fondova govorimo li o tome da ćemo iz izračuna deficita smanjiti to jest maknuti ulaganja koja se odnose na strategiju 2020 govorimo li o stvarnom programu ulaganja diljem Europe kako se ne bismo bavili samo eh, stranom ponude i zaboravili na potražnju. Što mislite kad govorite o strukturnim reformama, samo o reformama na tržištu rada ili i o reformama poreznog sustava, administrativnog sustava i tako dalje? Molim vas, kažite nam jasno vaše prijedloge jer ovdje smo, želimo s vama razgovarati i želimo organizirati promjenu u rješavanju naših problema. Hvala vam na vašim ljubaznim riječima i na vašim, vašim vrlo detaljnom pitanju. No, koncentrirati ću se na dvije točke koje su vrlo specifične. Ono što sam imao e, na umu kad govorimo o strukturnim reformama jest e, jedna vrlo bogata agenda. Naravno, to su reforme tržišta rada u e, velikom broju zemalja u Italiji je to vrlo bitno i to mogu stvarno reći kao ministar financija te zemlje. Slično vrijedi i za druge zemlje. Zatim, reforma pravosudnog sustava ili javne uprave, to vam se možda čini čudno, no nisu. To su reforme koje ja volim identificirati kao reforme koje su potrebne da bi reforme funkcionirale. Ako javna uprava ne radi, ako pravosuđe i sudstvo su prespori dolazi do gubitka bogatstva i to je dokazano e, kroz brojna empirijska istraživanja spomenuli ste i još jedan stup a to su ulaganja potrebna su nam potrebno nam je više ulaganja i više reformi ulaganje je zapravo kratkoročna podrška potražnji koja olakšava rezultate kratkoročno, ali to istodobno znači dugoročno unapređenje produktivnih kapaciteta. I to onda donosi pozitivne e, koristi gospodarstvu. Ja se ponajviše koncentriram na financijske mjere za ulaganja i javna i privatna ulaganja. I kao što sam rekao, dakle potrebna nam je integracija i strukturnih reformi i ulaganja kako bismo dobili nekakve koristi od toga. Hvala vam. Sada u ime kluba profesor Luke. Eh, Gospodine ministre, hvala lijepa što ste danas došli k nama, što ste nam predstavili vaša razmišljanja. Ja bih se pridružio kolegici, njenoj želji, na više konkretnim prijedlozima i kao prvo bih eh, se ovdje osvrnuo na zabrinutosti koje imam vezano uz eh, pridržavanje pravila na razini Europske unije imamo izvješće o preporukama za pojedine zemlje, njega smo zaprimili i pritom smo ustvrdili da mnoge preporuke nisu provedene ili nisu bile provedene na zadovoljavajući način, posebice u onim zemljama koje već tako i tako pripadaju u kategoriju pomatičnih zemalja, je provedba samih preporuka e, trenutno pocijenjena kao nedovoljna. Kao drugo, vidimo da postoje trendovi da se pravila razvodne, na primjer time što se definicija DP-a proširi i što se isto tako nove nadležnosti, nove rashode uključuju u to, na primjer rashodi za istraživanje i znanost eh, ili druga ulaganja. U pojedinim zemljama također postoje pokušaj da se deficiti kalkuliraju na niže tako što eh, se u bakanstvo u sjeni prebace određene, određeni portfelji ili tako što se pokušavaju ulaganja za koje se zapravo koriste nacionalna sredstva premjestiti u djelatnosti privatnih poduzeća. Također ustvrdujemo da imamo politiku sa niskim kamatnim stopama koja stvara poticaje za to da se više zadužujemo nego što je to smisleno. Dakle, da se time potiče daljnje zaduživanje E, pomoću makroekonomskog okruženja kojeg trenutno možemo primijetiti e, u Europi i diljem svijeta e, putem svjetske recesije, a isto tako imamo i poziv da se pravila interpretiraju na fleksibilan način, kao i zahtjevi da se, na primjer, nekakva posebna ulaganja više ne računaju u deficit. Ja smatram da je to opasno, da je to zabrinjavajuće, popustiti na tom mjestu, i dopustiti takvo razvodnjavanje, ali s druge strane upravo vidim signale u tom smislu. Gospodin Juncker se izrazio povoljnim za to, a vi ste također rekli da bi se dugoročno trebali, trebala koristiti ulaganja. Smatrate, smatrate li vi da kratkoročna snaga vezivanja ovih pravila da bi mogla dovesti do dugoročnog učinka kako biste u tom smislu pozivali da se pravila fleksibilnije interpretiraju. Podržavate li to? Thank you very much for your questions. Hvala vam na pitanjima. Vrlo su složene, s obzirom na vrijeme koje je ostalo koncentrirat ću se na dvije točke. Prije svega želio bih da bude jasno da mislim da je od ključne važnosti transparentnost statističkih podataka kada govorimo o gospodarskom dizajnu, odnosno provedbi. Spomenuli ste nešto što će vrlo brzo stupiti na snagu, to je izračun BDP-a, to je dio statistike koji se temelji na jednakim pravilima koji važe koji bi trebali važiti u svim zemljama članicama, a drugo je računovodstvo, odnosno kreativno računovodstvo. To je nešto čega bismo trebali pobjeći. To je iz čitavog niza razloga. Sumnje u račune država slabe našu zajedničku suradnju. Stvaranje ono što nam je potrebno je stvaranje povjerenja i zato bih odmah isključio mogućnost kreativnog vođenja knjiga. I hvala vam na pitanju kada na pitanju vezanim uz dugoročne investicije. Želim vam pojasniti što sam mislio. Ukoliko smo ozbiljni kada je riječ o strukturnim reformama, ukoliko mislimo da se one trebaju uvesti, tada trebamo poći od činjenica. A činjenica je da je potrebno neko vrijeme dok one počnu davati plodove. Dakle, kada govorimo o procjeni politika određenih e, zemalja, ono čemu trebamo voditi računa je da je zemlji potrebno vrijeme. Ne jedna godina, već dvije, tri, kako bi vidjeli koristi i potom ocijenili jesu li reforme dobro izrađene, jesu li dobro provedene. Dakle, to je ono na što sam mislio u uvodnoj riječi. I zato bih vas htio sve pozvati da vrlo brzo, da vrlo e, ozbiljno shvatite pitanje strukturnih reformi. To vam mogu reći s obzirom na svoje dugo radno iskustvo, sam se tim pitanjem bavio jako dugo vremena. Hvala vam. U ime kluba ALDE kolega Fojer. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Gospodine ministre, kao prvo vam želim čestitati, želim vam sve najbolje u vašem radu. Gospodine Paduan, vi ste kao glavni e, ravnatelj OECD-a se već izrazili, ako mogu sažeti ono što sam pročitao u novinama, govorili ste o tome da ne treba biti previše natjecanja, na primjer vodila se rasprava o suficitima, trgovinskim suficitima Njemačke republike. Isto tako ste e, pozivali na solidne financije. A moje pitanje je sljedeće. S vašim iskustvom iz OECD-a ste također i državama članicama OECD-a preporuke, a pritom se moglo vidjeti da je euro o kojem se mnogo raspravlja, da on nije niti rješenje, niti uzrok problema, nego da je sama konkurentnost, ono odlučujuće za pojedina gospodarstva, isto tako i potreba da se konsolidiraju državni proračuni. Ja bih imao konkretna pitanja što se tiče talijanskog predsjedništva. Imamo niske kamatne stope, ali niske kamatne stope ne dovode do povećanje kreditiranja poduzeća, već nasuprot e, čujemo sve više žalbi malih i srednjih poduzeća da u pojedinim dijelom Europske unije postoje, e, postoji manja kredita kako u eurozoni, tako i izvan eurozone. Drugo pitanje, u vašoj zemlji Italiji se traži novi, način rada trojke. U tu svrhu je i parlament izradio izvješće. Planirate li vi u vašem svojstvu kao predsjedništvo Europske unije novu strukturu trojke, ako da, kako izgledaju vaše razmišljanja po tom pitanju? Hvala lijepa. Thank you Hvala pitanjima. Prije svega, ukratko o ovom prividnom paradoksu kada govorimo o niskim kamatnim stopama u odnosu na pristup kreditima. Europska unija i naročito Europska zona i dalje pate zbog fragmentacije financijskog tržišta. Riječ je o složenom i vrlo bitnom fenomenu. Sada se situacija nešto poboljšala, međutim još nismo došli do jedinstvenog, odnosno nefragmentiranog financijskog tržišta u Europi. Slabi oporavak financijske reforme, rast monetarne politike od strane Europske središnje banke pomažu te mjere koje su povezane sa uvođenjem bankovne unije pomažu da se ova fragmentacija dokine i vjerujem da će doći do povećanja kredita e, tvrtkama kojima je on potreban. Spomenuli ste trojku. Vidjeli smo da je Europa bila u stanju osmisliti sustav koji se može nositi sa krizama. To iskustvo nam je pokazalo koliko možemo biti uspješni. Vidjeli smo zemlje koje su bile pod posebnim nadzorom, kako polako napuštaju te programe i kako stječu ponovni pristup tržištu. Također vidimo da se kod njih iznova pojavljuje rast. To su dobre vijesti, ali su i mogućnost da se preispita kako se može poboljšati sustav prevencije krize, kako sa stajališta infrastruktura, tako sa stajališta mjera, odnosno izrade mjera kojima se može upravljati u krizi. Dakle, Vjerujem da možemo otvoriti razdoblje revizije i dijaloga o tome kako se trojka u budućem može nositi sa krizama i to na temelju sadašnjeg iskustva. Na koji način možemo iskoristiti ovu krizu na način da iz nje izvučemo pouke koje će se potom moći pretvoriti u konkretne mjere. Iz tog stajališta mislim da ste vi istaknuli vrlo važno pitanje za budućnost, a ne samo za davanje ocjene prošlosti. Hvala vam. U ime kluba GUE, gospodin Papademulis. Hvala vam. Gospodine ministre, želim vam poželiti dobrodošlicu. Prije tri tjedna talijanski premijer je u nama stvorio velika očekivanja kada nam je ocrtao glavne linije programa talijanskog predsjedništva. Očito je da su politike štednje propale i sada trebamo e, svoje snage koncentrirati na stvaranje radnih mjesta i rasta. Ne bilo bi gubljenje vremena kada bismo stvarali politike koje su koncentrirane isključivo prema štednji. Nadam se Bilo bi dobro vidjeti koje mjere predlaže talijansko predsjedništvo. E, mislim da ovo što ste jutros rekli u uvodnom obraćanju svojevrsno prizemljenje ovih ciljeva koje je premijer Renci istaknuo u svom prvotnom obraćanju. To zbog dogme povezane sa kancelarkom Merkel. Mislim da bi su trebali poboljšati primjenu, bolje iskoristiti postojeća pravila, a ne ih mijenjati. I moje pitanje je stoga. Možete li nam reći u praktičnom smislu, gospodine Padoan, koji ste ministar u vladi Rencija, kako će konkretno izgledati te mjere u kojoj će se koje, koje su refleksija onoga što je premijer Renci naveo u svom prvom obraćanju Europskom parlamentu. Zato što je činjenica da nezaposlenost mladih raste, Vidimo smanjenje investicija, recesiju i više zemalja, uključujući i vašu, imaju vrlo visoke razine duga koje je nemoguće održati. Htio bih i čuti i primjere jer ono što je gospodin Renci izgovorio, pa ono se čini kao e, čista e, retorika na liniji gospodina Šojbla. Htio bi čuti nešto konkretno s vaše strane. Hvala vam. Prije svega ne mogu govoriti u ime svoga šefa. Međutim, e, zasigurno podržavam njegove dugoročne ideje kada je riječ o koncentriranju našeg programa na radnih mjesta i rasta. Posao ministra financija, onako kako ga ja razumijem, možda sam u krivu, je da pokuša provesti te ideje u praktične mjere. Temeljem mog iskustva i procjene razloga koje su kočile rast u Europi, kao što sam prije rekao, to je kombinacija dvaju e, loših e, faktora krize, dakako, koja je bila vrlo teška i raširena, ali i smanjenja potencijala za rast u Europi. To je e, fenomen koji je još uvijek u tijeku i koji se isticao i prije nego što je došlo do krize. Dakle, moramo se pozabaviti onime što koči rast. To se već e, poduzima u nizu zemalja i to je dio strukturalne agende. Ponavljam, ne samo u nekim zemljama, već u svim zemljama. Zamislite gospodarstvo u kojem imate tri glavne sile. Više integracije, kako evropske, tako i globalne. I ako pogledate dokaze e, za rast u razdoblju nakon rata, nepobitno ćete utvrditi da više otvorenosti dovodi do e, više rasta. Drugo, strukturalne reforme, odnosno program strukturalnih reformi, koje se bave kočnicama rasta kako bi omogućile tvrtkama, domaćinstvima da iskoriste potencijale za rast koji dolog proizlazi iz ove otvorenosti i potom investicije koje su instrument kojim ponovno izgrađujemo proizvodne kapacitete, odnosno uz pomoć kojih uvodimo inovaciju gospodarstva. Znamo da su one, da one e, rukovode proizvodnošću. To je moja vizija svijeta. Ne znam je li ovo nečija, nečiji program ovoga ili onoga, ali to je program koju koji je osmislio, koji je osmislilo talijansko predsjedništvo i koje ću ja nastaviti podržavati. Thank you. Now for the Hvala vam. Kolegica iz kluba zelenih. Hvala vam. Želim vas poželjiti dobrodošlu, u, dobro, dobrodošli su u naš odbor u ime kluba zelenih. Mi smo kao mi bismo kao zeleni htjeli vidjeti da banke rade na korist sviju, a ne samo nekih sektora društva i zato se nam je naročito stalo do poreza na financijske transakcije. Jer želimo da dio te, tih poreza bude namijenjen investicijama uopće dobro. Spomenuli ste više referentnih točaka u uvodnom govoru. Možete li nam reći što ćete učiniti kako biste proveli uvođenje poreza na financijske transakcije? I moje drugo pitanje. U parlamentu postoji potpora za širi porez na financijske transakcije. Prije svega kada govorimo o kreditima i financijskim ehm, i kamatnim stopama. Međutim, ako smo dobro shvatili, talijanska i francuska vlada blokiraju taj pristup. Možete li nam reći koja će biti uloga parlamenta u, kada je riječ o ovom pitanju? Hvala vam na pitanju. Započet ću s vašim drugim pitanjem. Mogu vam potvrditi da ćemo kao talijansko predsjedništvo raditi na tome da se postigne napredak u pojačanoj suradnji koja sad obuhvaća 11 zemalja i postižemo napredak. Netko može reći da smo mogli postići brži, bolji napredak, međutim pitanje, kako ste i sama rekli, nije jednostavan, a namjera je da se svi složimo oko programa koji će nam omogućiti uvođenje poreza na financijske transakcije kako bi pitanja poput područja primjene ovog e, poreza, klase derivata koje će ona obuhvatiti, kako bi se svi oko toga složili. I kada je reč o toj fazi, ja osobno vjerujem da jedno kada se postigne dogovor i kada se počne provoditi, da će to stvoriti zanimanje i u drugim zemljama članicama koje trenutno nisu uključene u ove mjere. Dakle, potvrđujemo ono što sam već rekao, nastavljamo rad na tehničkoj razini sa kolegama i pozabavit ćemo se ovim pitanjem na idućem sastanku, odnosno sastancima Ekofina, te o drugim prilikama kada to bude moguće. Mogu li se vratiti na pitanje, imamo još vremena, ja sam dolazim iz Velike Britanije i e, zanima me, e, zanima me koje akcije poduzima britanska vlada kada je riječ o ovom porezu. Hoćete li razgovarati sa britanskom vladom i pokušati ih oh- ohrabriti da se pridruži ovoj europskoj inicijativi? Dakako, već sam e, održao niz, čitav niz dijaloga sa britanskim kolegama i u potpunosti poštujem nacionalne odabire. Tu kako priznajemo da zemlje imaju različite preference. Žao mi što se ponavljam, to vjerojatno nije od pomoći. Ali želim reći da ono što je najvažnije da se složimo da uopće imamo zajednički mehanizam i jednom kada ga uspostavimo, kada vidimo kako on radi u praksi i nakon toga bih onda vrlo pragmatično e, mogao odrediti je li on dobar ili nije. Ukoliko budemo imali od njega koristi, a to ćemo svi vidjeti, svi ćemo vidjeti njegove rezultate, tada možemo ocijeniti te rezultate i vidjeti hoće li to izazvati interes u drugim zemljama članicama, početi pa biti potrebno nadalje produbiti te mjere. Dakle, u, ovom, u ovoj fazi na mjestu predsjednika Ekofina želim da se postigne napredak i da se na kraju talijanskog predsjedanja, da se, da se da ocjena onoga što je poduzeto. Hvala vam. U ime EFDD-a, gospodin Valli. Hvala vam, gospodine predsjedniče, i hvala ministru. Imam vam za vas pitanje. Htio bih e, neka pojašnjenja kada je riječ o stajalištu europskih institucija o paktu stabilnosti i rastu. Iz posljednjih izjava mi se čini da imamo veliku zbrku. S jedne strane tu je gospodin Katajnen koji nam dolazi govoriti o mjerama, a da ne kritizira e, mjere štednje iz zadnjeg razdoblja, a one su dovele do pogoršanja krize u Europi. S druge e, strane tu je potajnik Goci koji govori nešto sasvim drugo. Mjere isključive štednje, poput one za koje se zalaže tajne nisu dobre. Ne znam da li on to primijetio, ali to su primijetili milijuni evropljana na izborima pa i Talijan koji je sada na čelu predsjedanja šalje raznovrsne poruke. S jedne strane premijer Renci govori o fleksibilnosti, a s druge strane vi, jedan od najvažnijih ministara, govorite o, o provedbi pakta o stabilnosti. Možete li nam reći koje je vaše stajalište i što mislite o prijedlogu koji je uključen u program stranke pet zvijezdica koja ne želi da se u izračun BDP-a uvedu, uvedu e, financijska sredstva koja su namijenjena istraživanju i razvoju. Hvala vam, odgovorit ću vam na engleskom jeziku. Hvala vam na pitanju, želim još jednom istaknuti svoje stajalište koje se, za koje se oduvijek e, zalažem. Prije svega to su pravila. E, ono što sam rekao u svom obraćanju na vijeću govori o korištenju fleksibilnosti unutar postojećih pravila i to je po meni izvjesna polazična točka. Dakako, pročitao sam mnogo medijskih izvješća, onome što je rekao gospodin Katajnen i sada čitam zapisnik tog sastanka Mislim da se pravila ne bi trebala mijenjati, već se trebaju primjenjivati naročito jer u njima već predviđena određena fleksibilnost. Daću vam jedan primjer o tome što mislim da je fleksibilnost u ovom slučaju. Jedno od najvažnijih pitanja kada je riječ o Europskoj uniji i eurozoni, odnosno nadzoru eurozone, je zajedničko poimanje poduzimanja mjera za fiskalnom konsolidacijom. Po meni je to osnovni preduvjet za rast i stabilnost te strukturalne reforme. Dakle, moramo bolje razumjeti i to stalno ponavljam svojim kolegama kako u Italiji, tako i u Europi, moramo mnogo bolje shvatiti što to znači u praksi. Strukturalne reforme utječu na makroekonomske rezultate zemalja te utječu na razvoj proračuna zemlje te utječu na razvoj makroekonomskih pokazatelja i proračuna u susjednim zemljama. Dakle, prije svega trebamo izraditi strukturalne reforme te ocijeniti njihove rezultate i uzeti u obzir sve ove navedene aspekte. Dakle, tu vidim fleksibilnost koja bi nam mogla biti od koristi. Smatram da nam je potrebna fleksibilnost, ali moramo jasno reći zašto nam je potrebna fleksibilnost. Ona nam treba omogućiti razvoj koji kombinira različite fiskalne elemente i mjere koje su potrebne za smanjivanje duga. To su strukturalne reforme koje će pomoći rast. Ovaj pristup je funkcionirao u nizu zemalja, kako u Europi, tako i izvan Europe i postoji čitav niz dokaza koji su tome dokaz. I tu se, za to se zalažem u skladu sa svojim prethodnim radnim iskustvom. I zato bih htio u Europi s vama podijeliti to iskustvo. Moramo shvatiti što znače reforme za stvaranje radnih mjesta i za rast. I postoje slučajevi u kojima je reforma koja je dobra i koja bi mogla donijeti koristi u srednjeročnom razdoblju, ona može biti na početku negativna. I dakle, tu smatram da je vrlo važno poimanje fleksibilnosti koje tu dolazi do izražaja. To možemo naučiti jedni od drugih. Imamo mnogo toga za naučiti kada je riječ o dobrim praksama. Ima mnogo toga što mož, možemo učiniti u zajedničkom radu. Hvala vam. Sada smo završili sa prvim krugom govornika u ime kluba zastupnika. Sada se vraćamo europskim pučanima i gospodinu Zalbeu. Presidente. Hvala vam i želim vam toplu dobrodošlicu i puno sreće u vašem predsjedanju. Vratio bih se kratko na pitanje fleksibilnosti, jer ne shvaćam zapravo polemiku i rasprave iz proteklih nekoliko tjedana. Mislim da je bilo dovoljno fleksibilnosti s onim zemljama koje su provodile mm, vjerodostojne reforme, sa zemljama koje su provodile programe fiskalne konsolidacije. To su zemlje koje ulijevaju povjerenje na primjer, Španjolska je dobila još dodatne tri godine za ispunjavanje cilja vezanog uz deficit. Tako da ne shvaćam zašto se vode toliko rasprave upravo o tom aspektu, kada države koje su se pokazale da su njih može vjerovati da su i zapravo imale fleksibilne aranžmane. Naravno slažem se da će najveći pokretač razvoja biti reforme, ali isto tako vjerujem da da ćemo morati čekati malo vremena na rezultate tih reformi, tako da mislim da bismo u kratkoročnom razdoblju morali uložiti dodatne napore za poticanje rasta. Na koji način planirate e, uravnotežiti te različite aspekte? Na primjer, Francuska želi više poticati rast kroz izgradnju velikih infrastruktura, a s druge strane u mojoj zemlji kao i u vašoj veća je potreba e, potaknuti lakše davanje zajmova zato što bi upravo to pokrenulo gospodarstvo tako da zanima me na koji način mislite uskladiti te različite nacionalne specifičnosti te što mislite učiniti sa zajmovima za mala i srednja poduzeća da li vi iz talijanskog predsjedništva imate neki konkretan prijedlog i treće pitanje o izvještaju za kojeg sam ja izvjestitelj to su stope to su rate zapravo e, za razmjenu. Da li je vama u interesu da s ovim izvještajem završimo do kraja ove godine, zato što neke od zemalja su e, već počele e, primjenjivati tu direktivu i to čak i više od onoga što komisija predlaže. Hoće li to biti prioritet za talijansko predsjedništvo? usvajanje ta izvještaja, ta dva izvještaja. Hvala vam e, ministri, hvala vam predsjedniče. I Hvala vam. Nadam se da ću moći odgovoriti na sva vaša pitanja. Može biti da sam nešto propustio kada je riječ o vašoj zadnjoj točci. Što se tiče one općenite primjedbe što mogu prevesti na sljedeći način, što možemo kratkoročno učiniti da bismo potakli potražnju. To je naravno iznimno bitno ako želimo olakšati uvođenje i provedbu reformi, te ako želimo isto tako i e, pojačati koristi iz toga. Dopustite mi da vas prvo podsjetim da su stavovi monetarne politike na europodručju i stavovi monetarne politike u zemljama članicama koje nisu članice eurozone i dalje vrlo različite. Europska središnja banka je primjer rekla da je spremna dalje ojačati monetarnu politiku, čak i putem uvođenja nekonvencionalnih mjera. To je doista iznimno bitno, to je bilo kao prvo. Kao drugo, u smislu da se mjere mogu koristiti kako bi potaknuli ulaganja, kako bi potaknuli ulaganja koje bi po samoj svojoj definiciji trebali dovesti do e, kratkoročnog e, poticanja potražnje. Nažalost, vidjeli smo nedavno neke znakove slabljenja potražnje i to diljem Europske unije i na području eura, ali i u drugim dijelovima svijeta, što znači da bi se mogli oslabiti globalni trendove potražnje. To naravno zatim može obrnuti ovo ojačanje potražnje u kratkoročnom smislu. A što se tiče toga što mislimo napraviti kako bismo podržali mala i srednja poduzeća. Ima više mjera, ali mogu vam posebice naglasiti dvije mjere, nemam vremena da uđemo u više detalje. Kao prvo, bitno je da mala i srednja poduzeća imaju pristup nebankovnom kreditiranju. Postoji mnogo posla što možemo napraviti na području Europske unije kako bismo potaknuli nebankovno kreditiranje poduzeća kao i malih i srednjih poduzeća, na primjer dugoročni ulagači kojima se dopušta pristup kreditnom tržištu, e, za to su potrebne regulatorne promjene koje smo nedavno uveli u Italiji, ali ja smatram da ih se može proširiti na druge zemlje. Također, kako bismo imali jedan pandan ovim proteklim mjerama Europske središnje banke što se tiče sekuritizacije malih i radnih poduzeća kako bi oni mogli učinkovitije, pristupiti kreditiranju. Postoje i neke izvršne mjere od Europske središnje banke. Što se tiče vaše zadnje točke, vašeg pitanja vezanog uz regulaciju bankovnih naknada, na tome trenutno radimo i mogu potvrditi da namjeravamo učiniti što veći napredak po tom smislu u našem predsjedništvu. Hvala vam. Sada prelazimo na klub zastupnika socijalista demokrata. Kolega Renato Soru je prvi. Hvala vam predsjedniče. Dobar dan gospodine ministre. Postavit ću vam pitanje na talijanskom jeziku. Bio mi je vrlo interesantan i jasan e, vaš uvod. Pomogao nam je da shvatimo neke od vaših stajališta. Počeli ste time što ste rekli da u Europi ipak postoje e, previsoke stope nezaposlenosti koje ugrožavaju i sam europski projekt. Nakon toga ste rekli da rast nije nešto što će doći nakon nečega, već je to preduvjet za e, financijsku i fiskalnu stabilnost. Nakon toga ste spomenuli tri stupa oko kojeg ćemo graditi rast i oko toga se s vama slažem, no ipak mi se čini da nešto nedostaje. Predsjednik Renci je također u, ovaj u ovom parlamentu to spomenuo. Čini mi se da nedostaje malo strasti, eh, sna da se stvari drastično promijene. Mm, mislim da se pravila ne moraju baš uvijek poštivati. Ne želim da naši građani pate zbog tih pravila. Ako pravila ne funkcioniraju, treba ih jednostavno promijeniti ili produljiti rokove. I ovdje mi se čini da se suočavamo sa situacijama koje su sve teže koje su sve kompliciranije u kontekstu europske integracije. Spomenuli ste važnost reformi, ali upamtite da reforme u kratkoročnom razdoblju mogu stvoriti velike neugodnosti. Govorili ste o poticajima za reforme, je li to nešto što možemo doista očekivati? Jer moramo biti oprezno zato što reforme kratkoročno možda neće donijeti dobre rezultate, no dugoročno da, i to svima. Volio bih da talijansko predsjedništvo napokon uključi i parametre koji nisu samo gospodarske prirode, već i parametre koji se odnose na e, podatke o nezaposlenosti te na socijalna mjerila. Tema koja je meni vrlo bitna su mladi i e, tema obrazovanja. Ne smatrate li da najviše što bismo mogli učiniti za Europu i za mlade je povećati razinu obrazovanja? i e, razmislite o tome da naši mladi već imaju teret duga iz prošlosti. Oni će morati plaćati dug naših grešaka iz prošlosti. A osim toga još im i ukidamo resurse koje imaju na raspolaganju kako bi mogli učiniti što više od svega. Time što smanjujemo resurse za istraživanje, za razvoj. Ne mislite li da provodimo jedan harakiri sami nad sebi i nad, na, nad samima sebi i nad našim mladima? Hvala, odgovorit ću na engleski. Što se tiče razlike između gospodina Rencija i gospodina ministra, neću se na tu mnogo zadržati, no dopustite nam podsjetim da je program gospodina Rencija jako usredotočen na programu strukturnih reformi. Nedavni rezultati izbora su čini se nagradili upravo taj program i stoga ja možda krivo tumačim taj ishod izbora, ali to je ono što sam ja iz toga shvatio i to je ono što razumijem da vlada zapravo i radi na dnevnoj osnovi i stoga ne vidim proturječje između toga da se daje mnogo poticaja kojeg možda ja nemam, ali ja sam loš ministar financija, a predsjednik vlade je doista vrlo angažiran za prenošenje poruke. No što se tiče same srži, mislim da je to e, dobar, put naprijed. Dopustite mi da se osvrnem na ovu zadnju točku koju ste spomenuli, koju smatram da je vrlo e, važna i koju potpuno se podržavam. Tragedija s kojom smo suočeni nije samo dugotrajna nezaposlenost, vrlo velika nezaposlenost, nego i široko rasprostranjena nezaposlenost mladih. I ja se sasigurno sigurno slažem s time da treba učiniti mnogo više. To treba učiniti tako što donesemo odluke, tako što usmjerimo resurse koje nam stoje na raspolaganju prema poticanju i podršci mjera za borbu protiv zaposlenih mladih. Jamstvo za nezaposlenost mladih, za zapošljavanje mladih je jedno od takvih mjera. U svom svojstvu talijanskog ministra mogu vam reći da u potpunosti svačam da moja zemlja jako zaostaje što se tiče e, obrazovnih ciljeva i to je velika tragedija za sadašnjost, a i velika tragedija što se tiče budućnosti. Nažalost, imamo proračunskih ograničenja, Proračunska ograničenja su tu kako bismo se osigurali da će sve što radimo biti dugoročno održivo. Stoga moramo donositi teške odluke. Rekao bih da je podrška zapošljavanja mladih i e, podrška slušnom obrazovanju jedno od prioriteta trenutne talijanske vlade, ali naravno uzevši u obzir proračunska ograničenja s kojim je ta ista vlada trenutno suočena. U ime Europske pučke stranke Kolega Hvala vam lijepa. Kao prvo, cijenim vaše profesionalne odgovore na naša pitanja. Imam dva kratka pitanja. Kao prvo, što se tiče preporuka za pojedine zemlje, kada se, na primjer, radi o slučaju moje zemlje, moram reći da je kakvoća preporuka iznimno visoka a poštivanje od strane vlade je vrlo nisko i stoga me zanima kako vi vidite kako bi predsjedništvo moglo potaknuti bolju reakciju vlade što se tiče preporuka. Kao drugo, postojala je mogućnost da se ojača e, pakt stabilnosti, i stabilnosti rastu, paket dva mjera i paket šestro mjera i zanima me koje je vaše mišljenje o ovoj trenutnoj raspravi o promjeni tih pravila, koliko to može dovesti do ponovno fragmentacije e, tržišta obveznica država članica Europske unije. Hvala vam. Hvala vam na vašem pitanju. Ja shvaćam da zapravo mislite općenito na to kako se može poboljšati provedba različitih mjera veznih uz politike. Moje mišljenje je vrlo jednostavno. Europa je nedavno uvela važne promjene uh, u upravljanje, ekonomsko upravljanje, strukturno upravljanje, to je vezano uz paket dva mjera, paket šest mjera sa daljnim sa daljnim, uh, sa daljnim detaljnim uh, popravcima u paktu o stabilnosti rastu. Ono što ja mislim da trebamo ponuditi je sveobuhvatnu procjenu koja kombina, kao što sam već rekao, fiskalnu stabilnost, fiskalnu stabilizaciju sa strukturnim reformama i mjerama za strukturnu reformu. Mi sada učimo kako možemo procijeniti ono što je, se učini na razini država članica vezano uz preporuke za pojedine zemlje i na europskoj razini. Mislim da ovdje imamo dvostruki program koji ja smatram da je programom e, učenja u tijeku. Ambicija talijanskog predsjedništva je da potakne raspravu oko toga kako možemo procijeniti dvije stvari. Kao prvo, kako procijeniti provedbu reformi na nacionalnoj razini – tu već dobivamo određene povratne informacije, imamo već dokaze što se tiče jačine e, provedbe mjera u određenim zemljama i zatim sveobuhvatan rezultat koji nije specifičan za pojedinu zemlju je da se može mnogo toga učiniti u, u smislu provedbe. To nije jednostavno, ali to se može učiniti. Jedan put koji bih ja osobno podržao jest da najbolje iskoristimo metode revizije putem e, stručnjaka i da vidimo koje su najbolje prakse u smislu provedbe. Druga točka koju ste spomenuli, ako sam dobro shvatio, jest u kojem opsegu bi korak unazad što se tiče nadzora e, provedbe e, strukturnih reformi mogao dovesti do fragmentacije, ponovne fragmentacije stanja. To je vrlo važno pitanje zato što vidimo da fragmentacija nastane kao jedan vrlo neugodan rezultat, kao posljedica krize. Vidimo da se fragmentacija širi, ne samo zato što smo u krizi, nego zato što Europska unija sada ulazi u jednu, jednu fazu vrlo niskog gospodarskog rasta gdje, samo neke države članice mogu ostvariti dobrobit, ostvariti gospodarski rast i radna mjesta i stoga postoji opipljiv rizik koji po mom mišljenju zahtjeva jači, e, jače poticanje i tu se vraćam ponovno na prioritete našeg predsjedništva. E, dakle, na svim tim područjima moramo učiniti sve te stvari. No, isto tako mislim da treba reći da način na koji možemo procijeniti preporuku za pojedine zemlje da se može dakle shvatiti u ovom smislu u kojem sam ja rekao, ali isto tako i da zauzmemo sljedeće gledište. Ono što država radi nije samo niz mjera, već se radi o strategiji. Dakle, nacionalna strategija radi ne samo zato što se uvode prave mjere, već isto zato što se te mjere stave u odnos jedna s drugom, tako da se međusobno podržavaju. Evo, još jedan primjer koji sam dao na početku je, ako imamo jaku reformu javne uprave, to bi vam moglo pomoći da provodite druge mjere. Dakle, paket reformi treba bolje osmisliti a posljedice isto tako e, na proračun bi se i sastav proračuna bi se trebalo bolje uzeti u obzir. Postoji mnogo toga dakle, što možemo učiniti, a jedna od stvari je na primjer što je nedavno tek potaknutu raspravu i što treba potpuno se staviti, e, shvatiti bilo pitanje što možemo učiniti kako bismo potaknuli preljevanje pozitivnih mjera. Ako jedna država ostvari veći rast, više radnih mjesta, ako više raste. Onda bi druge susjedne države članice i zapravo cijela Europska unija od toga mogli imati koristi. To dakle treba uzeti u obzir kada se procjenjuje ono što čini pojedina zemlja. ono što hoćemo na posljedku nije samo bolji performans pojedine države, nego prije svega jači europski performans. Na taj način možemo bolje iskoristiti potencijal integracije, na način da vidimo kako nacionalne politike E, međusobno utječu jedne na druge i kako možemo potaknuti učinak peljevanja. Hvala Udo Bulman u ime socijalista i demokrata. Hvala vam, predsjedavajući gospodine Paduan. Mogu se nastaviti na upravo zadnje izlaganje od 2007. 2008. godine smo u ovom domu od strane komisije, od strane vijeća dobili niz prezentacija, mnogo smo riječi čuli o mnogim stvarima, ali smo vrlo često imali utisak da se iza toga ne krije nikakva strategija. Ako, onda se tu samo radi o nekakvom preživljavanju. I vidjeli smo da euro preživljava zahvaljujući Europske središnje banke, iako su političke odgovorne osobe se branili od toga da razviju strategiju koja bi dopustila eurozoni da ponovno pronađe svoj pravi gospodarski potencijal. Vi ste prvi u dugo posljednje vrijeme koji je govorio o međusobnoj ovisnosti makroekonomije država članica Europske unije. To nam daje nadu. Kada govorite o međusobnom, međusobnom odnosu, međusobnom utjecaju makroekonomije, onda se doista nalazimo na jednoj razini europske makroekonomske strategije koja nam je potrebna. Moje je pitanje, imate li ideju vezanu uz metodologiju. Govorili ste o reformi, o Europa 2020. Spomenuli ste kakve okvirne mogućnosti imamo na europskoj razini. Imamo kao početak veliku Lisabonsku strategiju koju nismo nikad, barem nedovoljno održivo primjenjivali. Koja je vaša ideja što se tiče jedne bolje metodologije europske gospodarske politike? Kako bismo tu međusobnu ovisnost koja postoji iskoristili i od nje stvorili jednu stratešku prednost? Hvala vam lijepa na ovom e, vrlo izazovnom pitanju. Ne mogu dati samo nekoliko primjera. Kao prvo dopustim mi da se ponovno vratim na ovo pitanje interakcije. Dopustim mi da to drugačije fraziram, dakle između strukturnih mjera, gospodarskih mjera. Postoje već primjeri na svijetu prakse s ciljem da se bolje shvati kako makroekonomske strategije i monetarne politike utječu jedne druge kako mogu stvoriti bolje rezultate. Jedan je očiti primjer koji mi pada na pamet, budući da sam imao mnogo iskustva s tim, je vježba G20. Vježba G20 kombinira vrlo različite gospodarske strukture, ali postoji zajednički pristup s kojim ste zasigurno upoznati, a to je jako ravnotežen održiv rast. pitanje je tu vrlo jednostavno. Kako možemo osmisliti konstelaciju nacionalnih strategija rasta u državama o kojima se radi, kako bi njihov zajednički učinak poboljšao kolektivni ishod što se tiče gospodarskog rasta i stvaranja njih mjesta. Odgovor je možemo to učiniti, možemo to osmisliti na tehničkoj razini, a na političkoj razini možemo od država dobiti angažman da će to provesti. Dakle, postoje načini na koji se to može ostvariti. To se može i, i tehnički gledano ostvariti zato što učimo kako procijeniti ishode reformi, ne samo reformi tržišta rada, već čitav niz reformi. Možemo tako bolje razumjeti kako dizajnirati politike koje su više integracijske. To je zasigurno moguće u EU. uniji. Također ste me pitali vezno uz Europu 2020. Mislim da je struktura te strategije na kojoj Europska komisija već radi, koji će ostvariti rezultate u ovom semestru, da putem nje možemo bolje realizirati naše ideje. Tu jednu točku treba naglasiti. Mislim da trebamo bolje shvatiti odnos između širokih ciljeva, dakle gospodarski rast, inkluzivan e, rast, stvaranje mjesta i okolište, instrumenta s druge strane. Slažemo se oko toga što želimo postići, ali još uvijek ne znamo kako to postići. To možda ponovno zvuči kao tehnički problem, ali to nije tehnički problem jer se radi o političkom angažmanu da se koriste raspoloživi instrumenti. I tu naravno treba ući u detalje, no to bi bio moj općenito odgovor na vaše pitanje. Hvala. Kolegica Maletić u ime Europskih pučana. Hello, good day. Thank you, Mr. Chairman. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala vam, gospodine Padoan. Što ste nam omogućili ovaj razgovor danas? Htjela bih vas priupitati o pametnom proračunskoj konsolidaciji. Regulativa je u tom smislu vrlo jasna. Jasno se kaže da se ne smiju podignuti porezi koji bi podigli cijenu rada, da ne treba podići kapitalno ulaganja i programe za razvoj da se ne podignu ulaganja u istraživanje, obrazovanje i znanost, da se ne smanji stopa apsorpcije europskih fondova. Sve su to sastojci kojima želimo potaknuti gospodarski rast. U mnogim državama, u mnogim slučajevima vidimo da vlade vrše rezove upravo na tim troškovima kako bi ispunili ciljeve vezane uz deficit. Kako možemo to zaustaviti? Kako možemo potaknuti vlade da vrše pametnu proračunsku konsolidaciju, a ne samo proračunsku konsolidaciju u smislu ostvarivanja ciljeva smanjenja deficita. Hvala vam na vrlo stimulativnom pitanju. Spomenuli ste s pravom kako poreze, tako i rezove u rashodu u razdoblju fiskalne konsolidacije. Što se tiče poreza, kao što ste već eh, predložili, postoji način na koji se može ostvariti porez koji će biti proračunski neutralan, kojim bi se smanjio porezni pritisak sa faktora koji potiču gospodarski rast, prije svega zapošljavanje, poduzeća, mjere za ulaganja. To se može postići. To po mom mišljenju nije proračunska mjera, već je strukturna mjera. I zasigurno ste upoznati s time da je nedavno Eurogrupa bacila pogled na to kako se e, smanjenje e, poreza vršilo u državama članicama. To je vrlo rana vježba koja je po mom mišljenju vrlo smislena zato što upravo uvodi tu povezanost između strukturnih i proračunskih mjera u ovom makroekonomskom okruženju, a to je zapravo put kojem bismo trebali krenuti. Što se tiče rashoda, tu ste spomenuli s pravom vrlo bolnu, bolnu činjenicu, a to je da ako postoji način na koji države članice mogu konsolidirati e, svoje rashodne strukture i ako ste pod pritiskom da to učinite vrlo brzo, onda ćete rezati one stavke koje biste u drugačijem okruženju zaštitili i koje ne biste rezali. Kako možemo to riješiti? Pa naravno trebali bismo biti specifični, ali postoji jedan općenit odgovor koji mogu izraziti na temelju vaših razmišljanja, koji je vrlo jednostavan. Vrlo je bitno koje vremensko razdoblje imamo za provođenje fiskalne konsolidacije. Tako da postoji različiti pritisak za konsolidaciju i da postoji potreba isto tako da se shvate dugoročne posljedice, na primjer rezova u mm, ulaganja u obrazovanju i istraživanju. Znamo da će to dugoročno dovesti do pada gospodarskog rasta. Postoji niz dokaza koji to potvrđuju. Dakle, opet treba odvagnuti kratkoročne koristi koje će dovesti fiskalna konsolidacija sa ovim dugoročnim, sa dugoročnom cijenom. To bi trebao biti element kojemu bi trebalo posvetiti više pažnje. Naravno, nedavno u Europi i drugdje su mnoge države bile pod pritiskom da riješe fiskalnu konsolidaciju u vrlo kratkom vremenskom razdoblju zbog pritiska s tržišta. To me navode na još jedno drugo razmišljanje koje vam se možda čini e, očitim, da bi države trebale izbjeći da se uopće nađu u situaciji visokog e, tržišnog pritiska. I zbog toga bi bilo bitno sustavno procjenjivati e, održivost tih mjera kako bi ako smo u prilici vršiti rezove na, na strani rashoda, to mogli učiniti, ali kako bismo bolje odabrali one stavke koje režemo naspram drugih. Dakle, radi se o tome da bismo trebali imati dugoročno gledište, a opet e, da budemo u prilici da imamo održive financije kako se ne bismo našli u situaciji tržišnog pritiska. To bi barem bila idealna situacija. Hvala. Hvala. Sada, e, sada gospođa Hvala vam. Hvala vam što ste došli danas razgovarati s nama. Mene e, zanima stambeno zbrinjavanje u e, specifičnim e, preporukama za zemlje te u vezi sa strukturnim reformama. Sve se to dotiče onoga što ste rekli u vašim uvodnim izjavama, uvodnom izjavu. Sve ovo naravno može dovesti do e, neučinkovite raspodjele resursa te spriječiti mobilnost na tržištu rada i to u velikom broju zemalja. Isto tako to je odigralo vrlo važnu ulogu u e, izbijanju financijske krize i u trajanju te krize. No, iako su ta pitanja toliko bitna, spominju se samo u određenim preporukama. I mislim da to e, zapravo nije baš dobro nije baš ravnomjerno. Imam jedno pitanje o socijalnom stambenom zbrinjavanju te drugo o e, nekretninama, to jest imovini. Socijalno stambeno zbrinjavanje može biti učinkovito, učinkovitije nego privatni najmovi budući da omogućuje ekonomije razmjera te osigurava veću zaštitu najmoprimca. No, jedna od preporuka je da bi e, dakle taj najam trebao biti povećan kako bi odražavao e, dohodak domaćinstva no u situacijama manjka stanova dobro je imati dakle ciljeve no mislim da ipak bismo morali razgovarati i o povećanju ponude to bi također mogla biti jedna od opcija i još bih htjela čuti pojašnjenja da vijeće neće predložiti da e, socijalno zbrinjavanje bude jedna od opcija, ali će priznati da ulaganja u socijalnom zbrinjavanju mogu potaknuti učinkovitost i održivi rast. Zatim, neke od preporuka e, govore o potrebi da se promijeni oporezivanje domova, oporezivanje prvog doma i na taj način se oporezivanje premješta na građane. Ili u slučaju Ujedinjene kraljevine da se dakle uravnoteže porezi kako bi se spriječile e, krize u e, stambenom sektoru. U Ujedinjenoj Kraljevini se vodi rasprava o tome bili trebala, bili, bismo li trebali imati porez na vrlo skupe nekretnine i to je vrlo kontroverzno pitanje u mojoj e, državi s obzirom na to da se neke od tih nekretnina koriste kao uh, neproduktivni ulagački projekt umjesto da ih koriste osobe koje ih trebaju. Dakle, kao pasivna imovina. Moje pitanje je kakvu podršku možemo pružiti vladama kako bi oporezivanje bilo više usmjereno na način da se poveća produktivnost a to se pogotovo odnosi e, na imovinu, to jest nekretnine, jer u tom slučaju ćemo imati i dobitnike i gubitnike. Hvala vam na ovom vrlo interesantnom i sveobuhvatnom pitanju. Dopustite mi najprije da kažem da se slažem sa vama. E, stambeno zbrinjavanje jest multidimenzionalni fenomen, bavimo se tu vrlo velikim pitanjima i socijalnim, financijskim, ulagačkim, Isto tako dobro ste rekli da izaziva nekretninske balone i krize diljem svijeta. Možda mislim da mogu odgovoriti samo u vrlo općim smislu. Mislim da ne smijemo socijalno zbrinjavanje gledati kao dakle jednu dakle temu koja je po strani pružanje poticaja za stambeno zbrinjavanje donosi koristi i to posebno u vezi sa mojim prethodnim odgovorom. Ako to e, stavite u jedan srednjoročni kontekst na odgovarajući način, ako ne, bit će to dakle strana, bit će to tema koja će uvijek ostati po strani. I o tome se slažem s vama. Na prvi način, prvo je dakle na koji način možete potaknuti ponudu. Tu imate dakle i oporezivanje građevina i zemljišta, te korištenje, to uvođenje mehanizama za upotrebu zemljišta, a to može biti e, ne samo specifično za zemlju, već i specifično za lokalno područje. Zatim osim toga Zatim morate vidjeti na koji način oporezivati imovinu kada je ona dio bogatstva i opća preporuka je da ako već morate nešto oporezivati onda je bolje ne oporezivati rad, bolje oporezivati bogatstvo. Tako da eto, postoji ta dimenzija. No, budući da ste rekli e, da postoji nekoliko komponenata u stambenom e, zbrinjavanju, to bi također trebalo biti jedna eto, strategija. Oprostite što sam ovako e, opširan, ali nemam puno vremena. Ali dobra su vam pitanja i slažem se da bismo trebali posvetiti više pozornosti tom pitanju u specifičnim preporukama za zemlje. Elizabeta Gardini u ime Pučana. Hvala vam predsjedniče. Biću vrlo kratka. Moj je, eto, jedan malo oštar, žalostan zapravo komentar. Rekli ste da ćete biti opširni, mm, budući da je talijansko predsjedništvo počelo 1. srpnja, moram reći da sam očekivala nešto konkretnije. Između ostalog i zbog toga što smo danas došli na ovaj sastanak, jer smo pročitali jutros u novinama da Bundesbank, Bundesbank daje Njemačkoj stagnaciju, dakle da je Njemačka u stagnaciji, budući da ispada da je ova politika štednje zapravo jedna kratkovidna politika. objasnili ste nam, vi stručnjaci, da o, velike broj zemalja danas u krizi sa krizom u Rusiji, sa snažnim eurom, zbog kojeg zemlje izvoznici u Europskoj uniji nisu više u tako dobrom položaju. Zatim stručnjaci nam govore da Kina i SAD se također nalaze u nepovoljnoj gospodarskoj situaciji, tako da zapravo sve stoji. Zato mi očekujemo nešto snažnije, nešto što će građanima dati mogućnost da će im dati cilj koji će im biti nadohvat ruke. Jer ako vi kažete s ovom e, međuovisnosti nacionalnih gospodarstava, onda i samo kad pogledamo kod nas i ovdje pitam pitanje talijanskom ministru. Kada pogledamo koje su namjere naše vlade, koji je program rashoda naše vlade, brine nas da s obzirom na to da nećemo biti, e, da nemamo pokrića, da ćemo u jesen imati ponovno izmjene. No, ni o tome nismo čuli ništa konkretno. Na koji način smatrate da ćete talenske troškove vratiti dakle, u okvir onoga što je moguće? A ako da se vratim i na komentar e, Njemačke središnje banke. Vi lijepo govorite, govorite o teorijama, na koji način razmišljati, kako nešto učiniti, no mislim da bi to trebalo biti pretvoreno u konkretnije mjere. Jer stekla sam dojam da se nekako ne dotičemo stvarnosti, a i to je ono što nam i naši građani poručuju. Hvala vam na ovim pitanjima. Kao eto čelnik predsjedništva mogu potvrditi ovo što ste vi rekli. Makroekonomski podaci su razočaravajući i ovo što ste rekli i ovo je ponovno jedan alarm za sve nas zato što pokazuje da su slabosti um, složenije Mm, od onoga što smo mi očekivali prije šest mjeseci. Kad govorimo o tome što treba učiniti, tu nacionalne vlade moraju donijeti odluku, a uloga Ekofina je da pruži okvir i da se dakle poboljša razumijevanje e, nadopuna. I očekujem da mjere o kojima smo e, razgovarali, da će se o tome još razgovarati u jesen i da će te mjere biti usvojene kao važan element procjene. A sada nastavim šešir eh, ministra financija. Što mi možemo učiniti u Italiji? Italija je zemlja sa visokim dugom i niskim stopama rasta. Eh, sve što želimo učiniti treba krenuti od te činjenice, a to je činjenica koja postoji već 15 do 20 godina. Strategija vlade je do sada kombinirala dva elementa. Prvo je ono što smatram dakle e, program snažnih i agresivnih strukturnih reformi koji se kombinira sa kratkoročnim e, poticajnim mjerama. Vjerujem da mnogi od vas zapravo nisu upoznati sa specifičnim situacijama u Italiji. E, potičemo mm, domaćinstva sa e, niskim do srednje niskim dohotkom isto tako e, uplaćujemo komercijalne zajmove e, tvrtkama preko javne usprave i tako dalje naravno možemo učiniti još puno više tako da unutar naših granica pokušavamo pomiriti podršku rastu te pokušavamo održati naš dug održivim. Hvala vam, a sada Pervanš Berezu, socijalista. Hvala vam, gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Ekofina. Hvala vam na vašoj prezentaciji. Vi dolazite k nama u jednom trenutku kada se nalazimo na jednom, u jednom povijesnom preokretu, imamo važne reforme što se tiče zajedničkih instrumenta, njihove povrede, bilo da se radi o paketu šest mjera, paket dva mjera ili o europskom semestru. Na početku ovog vašeg predsjedništva vidi se da je pitanje ulaganja postalo iznimno važno pitanje. I s tim u vezi postoji više razmišljanja, no ovdje kao Europski parlament ono što nas zabrinjava jest da doista treba povjeriti da se u svakoj državi članici postignu dobri ulagački fondovi i da se postigne dobra ravnoteža na području cijele Europske unije što se tiče strategije Europa 2020 koju ste već spomenuli. Jedan od vaših prethodnika, na primjer gospodin Tomas eh, Dopovski, nam je rekao da da države članice trebaju provesti proračunske rješenja, da Europska unija treba potaknuti gospodarski rast. Što to znači? To znači da ne možemo pružiti odgovor samo putem strukturnih reformi. Radi se isto tako i o potrebi za ulaganjima koje je očit i to u svim državama članicama pa i u onima koje su postigle usklađenje sa svim proračunskim zahtjevima. Jean-Claude Juncker nam je iznio prijedlog za plan, za investicijski plan u iznosu od 300 milijardi. Radi se tu o javnim i o privatnim ulaganjima, ali zapravo postoji taj dojam da će to biti samo jedno obećanje i da ovaj prijedlog koji smo dobili da je on dio klasičnih instrumenta koji smo e, gotovo u potpunosti iscrpili. Na primjer, vidjeli, vidjeli smo da smo napravili dokapitalizaciju Europske investicijske banke i druge mjere i čini se da ne možemo još više toga učiniti kako bismo još više podržali Europsku investicijsku banku. Postavlja se pitanje ne bismo li trebali krenuti prema financijskim instrumentima koji će biti inovativniji na razini Europske unije kojima bismo doista uspjeli mobilizirati e, onaj dio koji nije iskorišten ili koji nije dovoljno iskorišten do sada i znači li to da treba započeti s raspravom koja je šira od onoga što smo vidjeli na sastanku Europskog vijeća što se tiče mjesta koje zauzimaju ulaganja u kalkulaciji deficita. Hvala vam na pitanju. Hvala što ste spomenuli e, ovu temu. Strukturne reforme jesu ključne, no nisu jedini element u popisu mjera koje smo predložili. Ulaganja su jednako važno iz, e, važna iz čitavog niza razloga koje sam spomenuo zato što podržavaju potražnju kratkoročno, zato što se na taj način uvodi e, inovacija u sustav, zato što povećavaju produktivnost. Sada, što možemo učiniti kako bismo povećali ulaganja? Financiranje je jedan od elemenata, no ne i jedini. Točno ste rekli da što možemo očekivati osim izjava kad govorimo o mjerama. Mislim da ovdje ima prostora i za javna i za privatna ulaganja. Najprije, postoje područja u kojima nema dovoljno privatnih ulaganja. Zato što je horizont jednostavno predug da bi privatni ulagači to uzeli u obzir ozbiljno. Tako da tu ima prostora za javne intervencije i u smislu resursa koji mogu biti tradicionalni resursi poput na primjer Europske investicijske banke ili e, doprinosi nacionalnih e, institucija za razvoj no osim toga europski investicijski projekti koji se financiraju iz javnih i privatnih e, sredstava treba povezati sa zajedničkim europskim ciljevima i to su područja koja su spomenuta i u strategiji Europa 2020 i to je ono što sam ranije spomenuo povežimo e, ciljeve sa našim e, instrumentima druga stvar e, nešto što vrlo često čujem je jesu li problem resursi ili su problem projekti moj je odgovor vrlo najvan, problem je jedno i drugo u nekim zemljama imate dobre projekte ali nemate resurse a u drugim zemljama imate resurse koji se ne koriste zato što nema dovoljno dobrih projekata tako da imati dobre projekte e, podrazumijeva mobilizirati i javni i privatni sektor. Potrebno je imati snažnije inicijative iz javnog sektora i tu mislim i na Italiju kako bi se resursi koji su dostupni što bolje koristili. To je ono što ja e, definiram kao strukturni izazov kako bi se ti projekti mogli financirati i provoditi. Možda ćemo otkriti čak da ima puno više sredstava da raspoloživo puno više sredstava nego što smatramo. I još zadnja e, stvar, nemam puno vremena. Odakle dolaze privatna ulaganja? Dolaze iz financiranja, iz potražnje, no sada u vrijeme krize jako puno toga dolazi iz procjene dugoročnog horizonta koje privatne tvrtke e, čine ako okvir e, nije siguran i nije stabilan neće biti e, ulaganja bez obzira na dostupnost e, sredstava i to je vrlo jasno pokazano u europi moramo unijeti sigurnost u naše dugoročne okvire i ako to učinimo siguran sam da će privatna ulaganja doći zato što ima dovoljno sredstava da bi se projekti financirali hvala vam a sada gospodin rozati iz Pučana. Ministre Padovan, premijer Renci kad je govorio pred e, ovim parlamentom prije dva tjedna, naglasio je potrebu za više fleksibilnosti u provedbi fiskalnog okvira Europske unije. Ako sam ja dobro shvatio, to ne znači da ne moramo dovoditi u pitanje pravila, već samo učinkovitiju provedbu tih pravila. Možda da nam kažete nešto više o tome i što je on pod time točno mislio. I dopustite samo da iznesem jedan primjer, primjer javnog duga u Italiji koji je značajan. Prelazi 130% BDP-a, ako dobro znam. Prema odredbama fiskalnog ugovora sve zemlje članice čiji dugovi prelaze 60% e, BDP-a moraju to smanjiti e, do 2020. E sad, moje pitanje je kako se Italija nosi s tom situacijom, a istovremeno poštuje pravilo i uvodi fleksibilnost koja će e, do neke mjere olakšati ovaj vrlo težak zahtjev Dakle, to podrazumijeva smanjenje duga e, za 3% BDP-a u ovom razdoblju. I na koji način možete to pomiriti s ovime što ste upravo rekli? Dakle, poticati ulaganja u produktivna područja koja će potaknuti rast BDP-a u budućnosti. Hvala moram ponovno staviti svoj šešir ministra financija iz Italije da bih odgovorio na vaša pitanja. Najprije jedna generalna primjedba. Kada sam rekao da je fleksibilnost već, da već postoji, imao sam na umu dva područja, to je uloga strukturnih reformi, što je već uključeno u procjenu uvjeta zemlje i u pripremi preporuka a druga je uloga izvanrednih okolnosti u procjeni duga države. I ovdje mislim na dvije stvari koje sam već spomenuo, a to su činjenica da strukturne reforme trebaju e, vremena, da bi se rezultati vidjeli potrebno je ipak proći nešto vremena, a druga stvar je da u slučaju e, nepogodnog makroekonomskog e, okruženja govorimo o realnom i nominalnom rastu tada će učinak na te dinamike biti uh, još posebno osjetljiv. Što može Italija sa vrlo niskom stopom rasta i vrlo visokim dugom? Najprije, odakle dolazi ta niska stopa rasta? Moj odgovor je da dolazi iz strukturnih barijera rastu koja se prikupljaju već dvadesetak godina. Ako pogledate makroekonomske brojke za zemlju poput mene, naše, vidjet ćete da e, produktivnost pada i rast je stagnirala, stagnirao. To nije kratkoročan problem, to je dugoročan strukturni problem. Stoga imamo e, čitavu agendu strukturnih reformi koje se moraju provoditi. Ako do toga dođe, siguran sam da će to potaknuti rast e, mnogo više nego što očekujemo. I ako se to bude dogodilo, to će biti način koji će nas izvući, to će biti put izlaska iz e, duga. Ulaganja. Ulaganja su ključna, no ono što ovdje imam na umu su privatna ulaganja. Uvjeren sam da će sredstva za ulaganja biti dostupna ako i poticaji budu učinkoviti. I tu e, vlada radi ne samo na reformi, na agendi strukturnih reformi, već i na specifičnim temama koje možda ne završavaju u novinama, zato što su možda dosadne ili teške razumjeti. Ali radi se na pojednostavljanju poticaja za mala i srednja poduzeća. To je već uvedeno. Planiramo učiniti još mnogo više u tom području i zbog toga kombinacija uspješnih strukturnih reformi i više ulaganja iz privatnih tvrtki će e, nam vratiti rast. Hvala vam. A sada Silvi Gulard iz Alda. Aldea, hvala vam što ste došli e, danas e, i želim vam puno sreće. Htjela bih vam postaviti pitanje, mnogo toga smo već čuli o ulaganjima, ali želim nešto drugo napomenuti. Predsjednik Juncker je u svom programu naznačio da će izneti prijedloge o vanjskom predstavništvu eurozone. Je li talijansko predsjedništvo za to da se primijeni članak 138. koji komisiji već dopušta neke ovlasti i smatrate li da bi to moglo biti dobar način da naši građani shvate koja je zapravo srž, koji je rezon eurozone, jer Sada kada vidimo spašavanje eura u okviru ove krize, vidimo da smo ovo zaboravili koji je razlog zbog kojeg postoji euro i koji je predsjednik Jean-Claude Juncker upravo naglasio tijekom e, svog govora. Hvala. Hvala vam što ste spomenuli to pitanje, to me vraća u dane moje mladosti. Kada sam kao član odbora snažno podržavao jedinstvenu eurozonu i da postoji dakle jedan stalni predstavnik za to. Mislim da bi to ojačalo ne samo eurozonu, već e, i MMF, e, budući da bi se na taj način pružilo prostora i drugim zemljama i e, uspostavila bi se bolja ravnoteža u samom odboru. talijansko predsjedništvo to nije stavilo službeno u program, ali kao ministar financija Svakako bih volio potaknuti raspravu o tome na koji način ostvariti tu ideju. Jer kao što znate, riječ je o kompliciranom procesu e, redizajniranja sastavnica odbora. Mislim da je to jako bitno i kako se eurozona Mm, ipak odmiče od svog kriznog moda dakle u ipak e, jedno stabilnije razdoblje mislim da bi to ojačalo e, globalno upravljanje a to je ono što nam i treba čak i u skupini G20 u toj skupini također trebamo imati snažniji europski stav na taj način bi se bolje moglo upravljati eventualnim budućim neravnotežama koje će se sigurno dogoditi a vjerojatno bismo i e, lakše i bolje upravljali budućim krizama koje bojim se da će se dogoditi. Tako da, da, moj odgovor na vaše pitanje je da, slažem se, to nismo e, službeno naveli u programu, ali osobno bih podržao takvu inicijativu. I sada imamo još mm, vrijeme za jedno pitanje, gospodin Kocolino iz socijalista i demokrata. Dobar dan. Postavio bih vam jedno pitanje. U okviru rasprave u proteklih nekoliko tjedana do e, glasanja o novom povjereniku, predsjedniku komisije, govorilo se o javnom ulaganju od oko 300 milijardi eura. Dakle, radi se o novom programiranju resursa zajednice i resursa koje će trebati povući hoće li ovo biti prilika za um, raspravu i unutar komisije o paktu stabilnosti kako bi se uh, definirale kvote za financiranje za europskih projekata u kojima će sudjelovati pojedine zemlje i to posebice kad govorimo o kvoti sufinanciranja za pojedine zemlje riječ je o ogromnoj temi E, koja se tiče zemalja poput i naše u kojima je ponekad teško i programirati i projektirati a ponekad i provoditi što ste i sami rekli kada ste odgovarali na pitanje jednog drugog kolege no korištenje sufinanciranja je vrlo važna i ogromna tema i ponekad to onemogućava korištenje tih resursa i raspodjelu tih resursa tako da mogli bismo u sljedećih nekoliko mjeseci razgovarati i o ovoj e, osjetljivoj temi. Ovdje su dvije teme koje su bitne. Jedna je europska, ako to mogu tako reći, a jedna se odnosi specifično na Italiju. Složio bih se sa E, ponovnim razmatranjem raspodjele strukturnih fondova i resursa između ostalog i mm, zbog stavljanja naglaska na otvaranje radnih mjesta i rast koje su ključni prioriteti talijanskog predsjedništva stoga ja bih svakako e, volio vidjeti raspravu i razmjenu mišljenja o tome na koji način ćemo mm, unaprijediti strategiju raspodjele tih sredstava što se tiče pitanja koje se e, odnosi na Italiju, jedna točka za koju vi vrlo dobro znate, ali ne znam da li svi članovi odbora e, znaju o tome, to se odnosi na ono što se u Italiji zove e, pakt o unutarnjoj stabilnosti. Riječ je o sporazumu između vlade i lokalnih uprava i regionalnih uprava o e, granicama potrošnje. Na taj način se od njih traži doprinos e, prema postizanju nacionalnih poreznih ciljeva. To se pokazalo kao jedan neučinkovit sistem zbog toga što postoje prepreke E, prema punom korištenju strukturnih fondova koji iz Europe dolaze u Italiju. No to je samo jedan aspekt. E, zato vlada sada razmatra na koji način promijeniti unutarnji porezni okvir. Jer želimo zadržati poreznu disciplinu na lokalnoj e, razini te na regionalnoj razini, ali istovremeno omogućiti bolje korištenje dostupnih sredstava, uključujući i europska sredstva. Drugi aspekt se odnosi na ono što sam ranije spomenuo. U velikom broju situacija problem ne leži u tome da nema dovoljno sredstava. Problem je u tome što nema dovoljno projekata, dovoljno dobrih projekata i zbog toga se sredstva ne koriste. Tako da zemlje zasigurno mogu učiniti mnogo više, naravno tu mislim i na Italiju, u smislu da pripreme dobre projekte i prijave se za korištenje tih sredstava. Mislim da se jako puno toga može učiniti u tom području. I mislim da bi se rasprava u budućnosti trebala koncentrirati upravo na te dvije teme. Hvala vam. Ovime možemo završiti ovaj dio sastanka i zahvaljujem e, ministru Padoanu na ovom e, dijalogu, na razmjeni mišljenja. Mislim da smo čuli vrlo interesantna pitanja, ali vrlo zanimljive odgovore. Naš će e, odbor raditi na nekim od temama koje su spomenute. i doprinijet ćemo našim e, izvješćima, a imat ćemo i jedan izvještaj na vlastitu inicijativu o procjeni mjera ekonomskog upravljanja. To, to očekujemo i od, i od komisije. Stoga, eto, naš e, odbor vrlo aktivno sudjeluje u raspravi i veselimo se što ćemo nastaviti surađivati sa Talenskim predsjedništvom. Naravno, to se odnosi i na zakonodavni dio i veselimo se da ćemo se vidjeti na sljedećem e, sastanku u okviru ekonomskog dijaloga pri kraju e, semestra. Hvala vam. Kolega, I think we can start. Kolega. Nastavimo sa sljedećom točkom dnevnog reda, to je SRM, odnosno BRRD, predstavljanje mjera od strane komisije. To use the correct legal definition then level 2, which is a good uh, odnosno razine dva, to je neka vrsta arheološke definicije ovih zakonodavnih pojmova. Prije svega pozdravljam predstavnike Europske komisije koji su ovdje da bi nam dali pregled rada na kojem radi DG Markt odnosno izradi mjerama za doprinos jedinstvenog financijskog e, fonda, odnosno stvaranje SRM-a, mehanizma sanacije. Ova prezentacija je dio neformalne suradnje koju pozdravljam između našeg odbora i DG Marka, a kada riječ o delegiranim i provedbenim aktima. Kao što znate, u skladu sa postupkom, jednom kada se mjere usvoje, parlament i vijeće će imati tri mjeseca da prouče zakonodavni akt, te da se po mogućnosti protive njegovom stupanju na snagu. Te je zato vrlo važno imati i neformalnu suradnju sa komisijom prije nego što se ovaj akt službeno usvoji kako bi parlament imao mogućnost izraziti svoje stajalište prije usvajanju ovog akta. Također koristim priliku da vas informiram da su koordinatori odlučili uvesti mjesečni sastanak kako bi mogli razgovarati o ovim mjerama, dakle o delegiranim aktima i sada dajem riječ Oliveru Gersanu koji je zamjenik e, generalnog direktora Digimarta koji će nam predstaviti ove mjere. On će govoriti oko 15 minuta i nakon predstavljanja da ćemo e, riječ našem pregovaračkom timu zaduženo za ova pitanja Koordinatori su zadnjeg utorka donijeli odluku da se nastavi raditi na ovim mjerama na način kako je to bilo određeno u prošlom sazivu. Nakon toga ćemo imati vrijeme za postupak HDI, odnosno slobodnu raspravu. Gospodine Grsan, izvolite. Uh, um, Hvala vam, gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Prije svega ću vam reći gdje smo stali kada je riječ o BRD-u i SRM-u te kada je riječ o sastavljanju odbora za jedinstveno rješavanje. To ćemo, ovaj tekst ćemo objaviti 30. srpnja, a krajem kolovoza ističe rok za eventualne primjedbe. Potom će ovo trebati biti e, transponirano do, u siječnju 2015. i kako bi se moglo stvariti mjere drugog stupnja koje će garantirati provođenje BRD-a do 15. odnosno do e, siječnja 2015. godine. Ovo se, ovaj se tekst bavi vrlo osjetljivim pitanjem izrade nacrta delegiranog akta komisije koji govori o fondovima za BRD. To je važno i za e, pravilnu e, provedbu SRM-a. U sklopu SRM-a komisija treba predstaviti delegirane akte kao odgovor na provedbene akte vijeća za stvaranje jedinstvenog mehanizma, jedinstvenog fonda za sanaciju. To treba biti usvojeno do kraja rujna ove godine. Prezentacija ovog paketa mjera je dogovorena na trijalogu 30. ožujka. I Ovaj prijedlog je bio potreban kako bi se uskladila dva prijedloga teksta. Htio bih pohvaliti dobru suradnju između komisije i tajništva odbora EKON. Također, pratili smo rad radnih e, skupina na kojima smo izradili nacrt ovih dvaju tekstova. Iako smo zadovoljni ovom podonosnom suradnjom koju imamo sa vašim stručnjacima. E, radna skupina stručnjaka se susrela pet puta tijekom e, svibnja i lipnja. E, imamo također jedan sastanak sutra, a zadnji ćemo održati 30. srpnja. Službe komisije su raspravljale o nizu simulacija, nacrta mišljenja, nacrtu zakonodavnog akta te želimo dovršiti zakonodavni tekst do kraja srpnja kako bismo se osigurali da se e, dovrše prijevodi do kraja rujna. Službe komisije su prikupile podatke iz zemalja članica kako bi se došlo do iznosa potrebnih za plaćanje kako za SRM tako i za BRD. Do sad nismo u potpunosti zadovoljni sa prikupljenim podacima, zato što ne onemogućavaju e, izradu potrebnih kalibracija. I na ovom pitanju surađujemo sa drugim službama komisije. Također smo uspostavili kontakt sa Europskom središnjim bankom i investicijskom bankom, te se tu bavimo pitanjima razrede metodologije. Konačno e, vodimo i online konzultaciju. Tu smo primili više od 3000 odgovora i dovršavamo obradu ovih odgovora. Distribuirat ćemo ih i o njima raspravljati u našem konačnom izvješću i na sastanku e, stručnjaka sutra. Rasprave u skupini stručnjaka su do nas dovele do niza preliminarnih zaključaka za uravnoteženi pristup o tome kako nastaviti s radom. Tu je sustav proporcionalnih uplata, radi se o prilagodbi za male banke. Imamo općenito e, slaganje da je potreban drugi, druga vrsta pristupa koji priznaje e, male banke. Međutim, to će utjecati na raspodjelu plaćanja. Male banke su one koje, čija BRD baza manja od 300 milijuna eura, a ukupna imovina ne prelazi jednu milijardu eura. I to taj brojka se gleda kumulativno. E, ne bismo htjeli da velike banke sa velikim depozitima da se smatraju malim bankama, kada je zapravo riječ o velikim sustavima. Dakle, kada je riječ o ovim malim bankama, predviđamo paušalne iznose. Dakle, to će biti fiksni iznos. To je proporcionalno rješenje koje će obuhvatiti u obzir različitu situaciju. Govorimo o nekim bankama koje su izuzetno male, čija je vrijednost manja od 50 milijuna, te onima koje su srednje veličine, čije, koje su na granici 300 milijuna eura. To će nam omogućiti diferencijalni sistem. To će nam omogućiti određivanje ovog paušalnog sistema plaćanja. Trenutno radimo na sistemu šest različitih paušalnih iznosa. Još uvijek se raspravljamo u ovom sustavu. On bi trebao biti vrlo nizak za u prvu kategoriju banaka vrijednosti do 50 milijuna i najviši za one banke e, čija je vrijednost 300 milijuna eura. Pravilo treba će uvijek biti da banka koja u paušalnom sustavu ne smije plaćati više nego što je zadano fiksnim iznosom. Također planiramo poseban režim za različite kategorije banaka. Jedno su male investicijske kuće, a drugo su tržišne infrastrukture, one koje posjeduju bankovne dozvole. Potom tu su banke koje nisu dijelom MRL-a, te banke koje pomažu poduzetnicima. Počeli smo pretpostavke da su SRM i BRD da ne omogućavaju izuzeće od e, doprinosa u fondu za sanaciju. I to je način da se uzmu obzir ove specifičnosti malih banaka. Trenutni radni dokument raspravlja o kalkulaciji na takozvani solo razini. Ova mjera ima svoje prednosti, odnosno negativne strane. Ona uzima u obzir eh, i međusobne odnose banaka. Naročito kada je riječ o međuovisnosti banaka, odnosno njihove pasive. Važno je da je ova e, institucija uključena u isti sustav konsolidacije, da su tu posrijedi standardne metode evaluacije i da ne postoje e, zapreke u smislu zakonodavnih zapreka za njihovo sudjelovanje. Potom Dakako, tijelo za sanaciju treba provjeriti da li su ova navedeni uvjeti ispunjeni ili ne. Na temelju ovog e, fiksnog iznosa za plaćanje nastavili smo uzimati u obzir multiplikativne faktore, odnosno čimbenike. Kada je riječ o BRD-u, doprinos će biti fiksan. On će se množiti sa dodatnim faktorima rizika. Osnovni iznos će uzimati u obzir totalnu pasivu minus depozite. i ono će reflektirati rizik kojima je izloženo poslovanje, dakle tu je i veličina banke, to je indikator koji se koristi za fond za sanaciju, te odnos pokrivenih, odnosno nepokrivenih depozita. Dodatna prilagodba rizika je ono što će se pridodati ovom iznosu. Model sadrži dodatne multiplikativne faktore, rizika koji će se pridodati ovom osnovnom iznosu i to je e, sustav čini se koji je za sad dobio najveću potporu u radnoj skupini. Uzimamo sustav, uzimamo obzir sustav sa brojnim rizičnim čimbenicima, rizični faktori mogu iznositi od, 0, od, 1 do 1,5%, odnosno od 0,8 do 1,5%. To se odnosi na multiplikatore, ne na postotke. To su gornje granice i sve na svemu ovome, svemu ovome se trenutno još uvijek raspravlja. Rizični faktori obuhvaćaju četiri glavne kategorije. Prva kategorija je iz, izloženost riziku. Ovdje predviđamo iznos od 50, koeficijent od 50%. Dakle, imamo ukupnu imovinu, odnosno RVA. Potom je tu definicija o MRL, o pasivi. potom mjere izloženosti koje su vezane uz odnos duga te ukupan kapital. Dakle, ovo se nalazi u prvom, prvoj kategoriji rizičnih čimbenika. Druga kategorija obuhvaća rizike koje su vezani uz stabilnost financiranja. Dakle, tu je u pitanju likvidnost. U prvi kategoriji u ovom prijedlogu dajemo 50% važnosti, odnosno e, dijela rizika, drugoj 20% i jedna obuhvaća LCR rizike. Potom je tu važnost stabilnosti financijskog sustava odnosno ukupne gospodarstva, to ima težinu od 10%. I tu ponudimo podjelu izloženosti sa drugim institucijama unutar Europske unije. I to kako bismo bolje obuhvatili među zavisnost, odnosno među povezanost ovih faktora. Potom su tu dodatni rizični faktori od 20% koji se trebaju specificirati na osnovu preostalih elemenata koje obuhvaća BRD i to na osnovu individualnih elemenata. Imamo čitav niz elemenata koje trebamo uzeti u obzir. Tu su trgovinske aktivnosti i njihov utjecaj na bilance i to djelovanje druge ugovorne strane. Potom je tu kompleksnost i mogućnost rješavanja, odnosno sanacije. Treće je doseg javnog financiranja, odnosno državna pomoć. Četiri je članstvo u IPS-u. Težina ovih faktora u stupu bit će određena od strane nadzornog tijela, te je moguće da neke, neke drugi čimbenika imaju vrijednost od oko 10%, ali e, želja je da se oni zadrže na razinama od oko 20%. Dakle, ovo je šire rečeno onako na čemu smo radili u radnoj skupini i zaključci do kojih smo došli. Također radimo na podacima kako bismo bolje shvatili rezultate ovih utjecaja ovih formula, poput ovih koje smo upravo opisali. a to će se ovisiti o konačnoj kalibraciji rizičnih faktora i distribuciji njihove važnosti. Sad dolazimo do administrativnih e, doprinosa kada je riječ o odboru za jedinstveno rješavanje. Predlažemo jedinstven pristup za ovo rješavanje, to u rujnu, riječ o vrlo jednostavnom sustavu, također e, fiksni iznos koji će biti prilagođen e, e, veličini banke. Ovaj sustav će zamijeniti će biti zamijenjen 2015. kada će se usvojiti konačni sustav koji će se izračunati administrativni doprinosi, oni će se temeljiti na naknadi koju će odrediti Europska središnja banka. koja se trenutno bavi tim pitanjem. Kada je riječ o odboru za jedinstveno rješavanje, on će biti usvojen kada stupi na snagu regulativa koja određuje SRM. To se može očekivati negdje oko 20. kolovoza. A, stupila, sustav bi započeo sa radom u siječnju 2015. odnosno bio je potpuno operativan u siječnju 2016. U siječnju 2015. bit će imenovan predsjednik, on će biti zadužen za preliminarni rad i za početne aktivnosti odbora. I zato smo uredili jedan akcijski tim koji se bavi tim pitanjem paralelno s nama. Trenutno se ovaj tim fokusira na niz pitanja. Prije svega je to imenovanje predsjednika, zamjenika e, predsjednika te stalnih e, članova. Prošlog tjedna smo objavili natječaj u službenom listu, a postupak imenovanja bi trebao dovršen do kraja godine kako bi članovi odbora imali vremena da započnu s radom u siječnju 2015. Prvo osoblje će biti će obuhvaćati 20 do 30 osoba i to će se dovršiti počeći od, od danas pa do sjeća 2015. To je riječ o stručnjacima za proračun, ljudske resurse, knjigovodstvo. To su sve iznimno važne funkcije koje će omogućiti početni rad ovog odbora. Kada je riječ o financiranju ovog tijela, o, troškovi će obuhvaćati troškove za osoblje, ali i gradnju te najam zgrada, informacijsku tehnologiju. I to su, dakle, prvi operativni troškovi ovog odbora. Ova sredstva će doći od strane komisije. I još jedna važna zadaća na kojoj radi naša akcijska skupina i to od rujna je suradnja sa nacionalnim nadležnim tijelima kako bi se omogućilo kvalitetno funkcioniranje jedinstvenog mehanizma sanacije. Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedniče. Thank you very much for your very Hvala vam na vašoj vrlo zanimljivoj prezentaciji. Hvala još jednom na suradnji, vašoj suradnji s našim odborom. Kao prvo ćemo dati e, riječ izvjestiteljima. Gospodin Hökmark je prvi, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala na vašoj prezentaciji, hvala komisiji na tome. Taj rad je vrlo složen i detaljan, trebalo ga je obaviti. Po mom naivnom mišljenju, ja sam mislio da kada smo postigli e, politički sporazum u prosincu 2013. da smo završili s tim radom, no tome nije bio slučaj, ali smo nakon toga imali sve tehničke rasprave i e, vidim da je mnogo dionika htjelo zapravo razvodniti politički sporazum kad smo prešli na tehničke rasprave, kada smo konačno završili sa tehničkim raspravama, smo zatim čekali na odluke veznih uz SRM i, i tada je kad kad došlo do nazadovanja što se tiče odluka koje smo već e, donijeli. Zatim smo u parlamentu i vijeću donijeli naše odluke te sada raspravljamo o provedbenim i delegiranim aktima. Na neki način imam dojam da smo još uvijek e, na istom mjestu da raspravljamo o odlukama koje smo već donijeli. Mislim da je iznimno važno barem što se tiče mišljenja našeg odbora i parlamenta, da, što se tiče delegiranih i povrbnih akata, da se kod njih moramo držiti onoga što smo, što smo donijeli kao odluku na primarnom zakonodavstvu. Kad kad nam se ta odluka može svidjeti. Kad kad, e, ako u raspravi se vidi da je ta ideja dobra, ja bih bio za to, ali kao izvjestitelj moram se držati sporazuma kojeg smo postigli. Jer inače će biti nemoguće ostvariti napredak. Moramo imati povjerenje što se ovog tiče. I čini mi se da ako imamo na umu širu sliku vezanu uz e, razmjernost, da imam osjećaj da komisija prekršuje svoj mandat. Mislim da je za nas iznimno važno da naglasimo da ako žele u prosincu ili kada god e, dobiti našu podršku za ovo, da moramo vidjeti rezultate koje su dosljedne s već postignutim sporazumom, dakle, i što se tiče SRM-a. Moramo biti dosljedni. Ovo je pitanje vezano uz samu pravnu valjanost tih dokumenata. Znam da je ovo situacija koja se stalno mijenja, no uvijek iznova raspravljamo i o pitanju razmjernosti. Tu imamo ovo pitanje paušalnog iznosa, to smo uveli na početku ovog procesa i sada taj sustav mijenjamo sa ovim e, sustavom odjeljaka. To je možda dobro na kraju, ali moramo pripaziti na razmjernost. Inače će doći do nekakve vrste distorzije. Također smo do, imali odluku da će komisija putem delegiranog akta specificirati ovaj pojam prilagodbe rizika. No sada mi se čini da komisija specificira sam taj model. To je drugačija stvar. Jer na taj način se komisija upliče u ono što je bila odluka sa razine broj 1. I isto se može primijeniti na neke druge točke. Dakle, kao prvo, ja bih rado čuo danas od komisije Jeste li sigurni da je ovaj posao koji se trenutno obavlja dosedan sa odlukama sredine broj 1 ako govorimo o razmjenosti i ako govorimo o proporcionalnoj prilagodbi rizika doprinosa. Naknada za doprinose. To kažem zato što nije dovoljno reći da, da, da, jer na kraju ćemo pogledati taj dokument i ja kao izvestitelj neću oklijevati kada stignemo do te točke u rujnu, da kažem da to nije bilo dovoljno dobro. Stoga mislim da bi komisiji bilo bolje da se drži mandata koje joj je dao Europski parlament. Gospodine predsjedniče, to je bilo jedno pitanje i jedna primjedba i mislim da ćemo se na to još vratiti u rujnu. Hvala. Hvala lijepa gospodine Hukmark. Sada riječ dobiva izvjestiteljstvo u sjeni za BRD i predstavnica socijalista demokrata gospođa Ferreira. Da, hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Moja prva primjedba bi bila da zahvalim komisiji i tajništvu odbora Ekon na poslu koji su obavili. Te isto tako na sve oblike suradnje koje smo ustanovili. Ali zatim imam jedno središnje pitanje koje se tiče metodologije i vremenskoj, vremenskoj strukturi i kalendaru. Jer ako sam dobro shvatila, postoji mogućnost da komisija to smatra završenim do kraja srpnja. To je iznimno osjetljivo zato što je parlament tek nedavno dovršio oblikovanje ovog odbora ovo je prvi službeni sasan koji imamo vezano uz ovo pitanje. To pitanje je izuzetno osjetljivo i stoga mislim da moramo biti sigurni da nas netko ne požuruje kroz tako osjetljiv proces, a da istodobno ne svačamo koji je mogući ishod. To bi bilo prvo pitanje, dakle vezano u sam, same vremenske rokove. Ovo će biti zadnji sastanak odbora Ekon prije ljetnog odmora. I stoga imam utisak, pa i zbog toga što svi, smo svi tek počeli sa organizacijom vlastitog rada, nisam imala vremena razmijeniti gledišta sa drugim kolegama, ali ne bih htjela da me se požuruje kroz tako osjetljiv postupak, samo da bi se on završio. Dakle, to je moje prvo pitanje, moja prva točka koja je usmjerena i predsjedniku odbora Ekon. To je točka koja je vrlo zanimljiva, dakle ove mjere drugog stupnja, radi se o složenoj suradnji. Mislim da ne bismo trebali blokirati ili povratiti e, ono što smo postigli na razini prvog stupnja. Zatim, druga primjedba. Malo se osjećam nelagodno što se tiče svih ovih brojki s kojima radimo. Tu se prije svega želimo osvrnuti na, na primjer, kad se radi o primjeni e, prilagodbe rizika, što se tiče paušalne, paušalne svote, tu bih rado zaprimila analizu što se tiče osjetljivih promjena, dakle ovaj multiplikator za prilagodbu rizika, zašto ova, ova paleta od 0,8 i 1,2 ili 1,5? Koje bi bile posljedice takvih promjena? Imali model koji, na, na kojem se to temelji, možemo li vidjeti taj model? I zatim, kada se radi o e, koeficijentima rizika. Naravno, svaki put kada se mijenja ovaj, ovo izlaganje rizika između 50% i drugih postotaka kada eh, gledamo stabilnost financijskih institucija, dakle tu gledam na članak 11, stavak 1, odlomak C, tu imamo 10%. posto je li to dobar e, koeficijent za instituciju e, koja, koja se bavi financijskom stabilnošću. Dakle, ja ne kažem da je 10% ili 20% previše ili premalo. Ja se samo pitam kakve su procjene, ako možemo dobiti pristup tome, koje su posljedice tih stopa veznih uz pojedine institucije jer naša je poruka bila i naš cilj je bio da se borimo protiv prekomjernog uzimanja rizika, prije svega vezanog uz e, procjene rizika, vezanih uz e, veličinu institucije, uz međusobnu povezanost istih. Moramo zaprimiti neku vrstu procjene oko toga koje će biti posljedice primjene ovih e, pokazatelja koji su nam ovdje predočeni, tako da bismo mogli prosuditi. Tu ne dovodimo pitanje kakvoću, no moramo imati uvid u to zašto se promijenili relevantni, e, relevantni, relevantno izlaženje, izlaganje rizika sa 60 na 50% na primjer i koje su moguće posljedice toga. Zatim imamo male banke, ali ako sam dobro shvatila, imat ćemo dakle tih šest odjelaka. Ja se ne protivim tome, to je vjerojatno u redu. No nije li to samo način da se računa rizik prema veličini ustanova, a da pritom zaboravimo sve druge elemente? Dakle, čak i ako je neka banka mala, ona e, može imati visok rizični profil, jer ono što sada zovemo malim bankama mogu postati vrlo bitne banke, vrlo sistemski važne banke za određeno gospodarstvo, pa čak i za cijelu Europsku uniju kao takvu ili cijelu eurozonu. Ako dakle sve male banke zbrojimo, oni čine 50% svih banaka koje djeluju na području Europske unije. Dakle, ne možemo reći da se radi tu o malim veličinama. I e, čini mi se da je došlo do napretka barem sam ja to shvatila što se tiče ovih e, pasiva unutar grupacija, da isključenje istih nije sada razmatrano, no mislim da je to prevelika odluka. Zadnja informacija koju sam ja zaprimila je da se to još razmatra, no sada vidim da komisija ide u tom smjeru da ne isključuje pasiva unutar grupacija, no naravno uključenje ili isključenje ima svako za sebe velike posljedice za mnoge institucije. Zatim, kako ćemo se obračunati sa IPS-ovima, kako ćemo njih obračunati kao i neke e, vrlo specifične banke. I zatim imam druga pitanja koje su najvjerojatnije predetaljna da bi ih e, spomenula na ovom općenitom sastanku, no, na primjer, ja ne razumijem članak 7. stavak 2. i u članku 8. E, mislim da se tu referirate na države članice, dakle to treba preformulirati ako se želi primjenjivati na bankovnu uniju. Dakle, ukratko, mislim da nismo sada u stanju reći da ili ne, danas barem ne, i smatrati da je taj problem riješen. Meni osobno treba više vremena i isto tako mi treba detaljnija rasprava koja zasigurno neće moći se održati danas kako bismo zajamčili da ne uništimo detaljima, pomoću detalja ono što smo ustanovili kao politička načela na razini broj 1. Hvala Eliza. Naravno, je jasno da će ovaj odbor Mislim, imamo današnji sastanak, imamo sastanak na tehničkoj razini nakon toga, ali naravno ne možemo zajamčiti kao što je Liza rekla da imamo sve potrebne uvjete kako bismo dali konačni odgovor na ove mnoge složene elemente i jasno je da bismo u ovakvim okolnostima trebali imati i početak rujna e, gdje bismo održali daljnje razmatranje gledišta o ovoj temi i stoga ćemo o tome još raspraviti nakon sastanka na tehničkoj razini e, o tome kako možemo ažurirati naš, e, naše kalendare, kako bismo što prije mogli postići rezultate, ali isto tako kako bismo dali dostatno vrijeme ovom odboru kako, može, kako bi mogli razmotriti sve elemente. Sada predam riječ o Case Wilboru u ime ECR-a. Hvala gospodine predsjedniče. Da se nadovežem na prethodnu primjedbu Elize, tek smo oblikovali ovaj odbor, a ovaj e, dokument zakonodavstva je završen na kraju prethodnog saziva, dakle vrlo brzo i ti vremenski rokovi su bili takvi zbog izbora. I stoga je sve bilo vrlo sažeto. Ja sam zbrinuta zbog toga što imamo sada vrlo malo vremena, u smislu toga što smo novi odbor, da osiguramo da ono što je se dogovorilo na prvoj razini da se sada pretoči u ovo. A neki od nas imaju nove pregovaračke timove, jer ja ovdje govorim u drugačijem svojstvu nego kao prethodnom kada sam bila izvjestiteljica u Sjeni. Dakle, novi članovi moraju se moći povezati na, na prethodne zakonodavce, moraju moći osvaditi da ono što se sada što se sada smatra vrlo fleksibilnom interpretacijom prvog stupnja. Ja sam inače sklona fleksibilnosti, ali čak i ono što sam pročitala danas ujutro je i mene zabrinulo i, i, meni su se upali određeni alarmi. Ja doista cijenim to što je komisija danas došla nam se obratiti što nam je došlo predočiti koje stanje i kamo ide. Imamo niz drugih izvješća gdje će se to ponavljati i ja bi ih poziva, pozvala da dođu i da nam predoče sve ove druge delegirane akte. Imamo podpredsjednika našeg odbora koji je zadužen za MIFID i MIFIR. Imamo mnoge, mnoge druge dosije gdje će se ta ista situacija ponavljati, budući da je to završeno tek pred kraj saziva. Stoga ja pozdravljam ovu općenitu raspravu ovdje, ali bih isto tako pozvala na to da kada je, pitanje vrlo tehničko i kada imamo mnoge nove članove koji se time bave, da barem dobijemo jedno tehničko izvješće kako bi članovi mogli pročitati sažeti e, prikaz dosijeja. Ovi novi zastupnici među nama doista trebaju tu pomoć kako bi shvatili ove iznimno bitne dosijeje i kako bi odbor Ekon mogao vršiti pravovaljenu kontrolu. Što se tiče za konzultacija. Vidimo da imamo 3000 doprinosa koji su proizašli iz javnih konzultacije i shvatila sam da će ih oni sažeti, da će nam ih dostaviti kako bi ih sve mogli uzeti u obzir do kraja ovog mjeseca. To mi se čini vrlo kratkim vremenskim rokom. I stoga mislim da iako imamo rokove za delegiranje akte do siječnja 2015. godine da moramo naći način kako možemo malo produljiti te rokove kako bi komisija mogla uzeti u obzir kako ishode javnih konsultacija kao i sam, svoj sam prijedlog. Budući da u jedinom su ima vlastite poteškoće s ovime, te da trenutno nemamo dovoljno toka bankovnog kreditiranja u sve dijelove gospodarstva. Stoga moramo osigurati da ono što radimo da će doista imati učinka. Svačam da u nekim bankama e, da njima da se može uzeti u obzir imaju manje kapitala, da se to može uzeti u obzir pri izračunu doprinosa, no doista mislim da bi se trebali držati ovog prvog stupnja. Mislim da ako uvedemo fleksibilnost u banke unutar grupacija, da bi to mogao biti ozbiljan presedan, jer će se to zatim odraziti na mnoge druge zakonodavne dokumente. I stoga, gospodine predsjedniče, moj bi zaključak bio da nam je doista potrebno pre, e, vremena, treba nam vremena, pa i mom klubu zastupnika da imenuje, na primjer, izvjestitelja za, u sjeni za ovo. Stoga bih vas pozvala da produljimo taj rok i da imamo vremena detaljno razmotriti ovo čiji je rok za sada zadan za kraj ovog mjeseca. Hvala, kao što sam rekao na sastanku koordinatora danas ćemo razmotriti ovo pitanje vremenskih rokova. Silvi Gular. Hvala gospodine predsjedniče, hvala komisiji na svom radu i na ovim prvim elementima imam dojam da bismo doista trebali naći pravu ravnotežu između toga da dobijemo više vremena za nove zastupnike, ali isto tako kako ne bismo kasnili sa svim ovim poslom kojeg smo obavili. Svi smo svjesni toga da je ovo velik, velik, velik dokument. Ja se nadam da možemo naći rješenja do rujna, pa i za one klubove zastupnika koji još nemaju nadležne osobe. Ja bih htjela dati dvije temeljne primjedbe. Kao prvo, evo, vrlo mi se čini važnim integritet zajedničkog tržišta. Dakle, ovo pitanje intergrupa e, treba obraditi na što neutralni mogući način, da ne dođe do fragmentacije i do različitih tretmana prema raznim modelima prema modelima banaka koji imaju podružnice i da se osigura jednako stanje za sve, da barem pokušavamo što je moguće više zadržati jedinstvo zajedničkog tržišta. Cilj svih tih regulativnih dokumenata jest da osiguramo kapital i da osiguramo dobar rad banaka na zajedničkom tržištu. Zatim drugo pitanje se tiče rizika. Mislim da doista treba uzeti u obzir ove rizike RVA i e, da to nije jedan element. Dakle, već, veličina banaka nije jedan element. Radi se isto tako i o veličini države članice, o učinku koju banka ima i tako dalje. Dakle, ja bih radije da prvo imamo tehnički sastanak, da se bacimo na to i da zatim vidimo koji bismo si rok mogli zadati e, da damo završni odgovor. Hvala. Mariza Matijas u ime kluba zastupnika GUE. Hvala lijepa. Ja bih htjela zahvaliti komisiji na ovoj prezentaciji, na ovoj vrlo važnoj raspravi. Kao prvo želim reći da imamo veliki jaz između elana prije izbora, kada smo zaključili zakonodavstvo o bankovnoj uniji, o SRM-u, o BRD-u, a danas vidimo da je taj politički sporazum koji je ostvaren u prosincu 2013. godine, da se za njega danas kaže da pa u srpnju iduće godine da će, da će se postići rezultati. Za vrijeme europskih izbora smo rekli europskim građanima da neće plaćati nikad više cijenu za krizu banaka. Vidimo da je ovo vrlo dugotan proces, ali imamo iste probleme, dakle modifikacije kriterija rizika za male banke, to je vrlo zabrinjavajuće što nam komisija ovdje kaže, zato što veličina banke, kao što je bilo i predviđeno, dakle, imamo pitanje kapitala, pitanje baza, ali što će to značiti za, realno, za realna gospodarstva? Modifikacija kriterija rizika može biti opasna. Pogledajte što se događa danas u Portugal. Banka Spiritus Santuš, na primjer, ima gubitke to koje mogu predstavljati čak i 5% BDP-a Portugala. Imamo i gubitke što se tiče osiguravajućih kuća. Vidimo da bankovni nadzor nije bio učinkovit, na primjer u slučaju te banke. Mislim, sigurna sam da banka prati taj slučaj. I vidimo da prema kriterijima koje su sada tu predočeni da se ta banka ne bi smatrala velikom bankom, ali ona ima zapravo vrlo značajnu ulogu na portugalsko gospodarstvo. Ona ima sistemski učinak, pa i na europsko gospodarstvo. Taj učinak je visok. Sve to je usvojeno i sada govorimo o razini prvog, o prvoj razini. I rečeno nam je bilo prije da ćemo imati jednu proračunsku stavku koja će biti dostupna dok se u potpunosti ne opremi fond za sanaciju banaka kako bismo se osigurali da imamo dostatne dostatna financijska sredstva ako dođe do krize. Ja bih e, rado čula što se dogodilo s tom proračunskom stavkom. Mi smo rekli da ćemo regulirati slučajeve bankovnih kriza, to smo i našim građanima, sad vidimo jedno nazadovanje. Od 2010. godine su banke zabilježile gotovo milijardu eura gubitaka, a to su sve snosili naši građani, dakle pa, e, porezni obveznici. Mene zanima što se radi, što i mislim da je to sve iznimno važno. Hvala Sven Gigold. Kao prvo hvala komisiji što je došla k nama, što nam je predstavila trenutno stanje rada. Mislim da će u našem sazivu često naš posao biti da pogledamo mjere drugog stupnja, delegirane akte, mislim da je dobro da Europski parlament to ozbiljno shvati, zato što će taj delegirani akt e, odlučiti doprinose 70 milijardi eura, barem 70 milijardi eura u idućih 8 godina. I za sad će se to odnositi prije svega na eurozonu. To je dakle jedan postupak gdje Europski parlament može na kraju reći samo da ili ne. I stoga je bitno to vrlo ozbiljno shvatiti. Ovo sada činimo u jednom okruženju gdje je Međunarodni monetarni fond zabilježio da su najveće banke eurozoni za imaju financijsku prednost. To je neka vrsta subvencija od 200 milijardi eura godišnje samo u eurozoni. To znači da se mi nalazimo na jednom tržištu gdje banke koje su prevelike da bi propale i dalje primaju subvencije zato što tržište ne vjeruje da će na posljedku dobiti dostatnu pomoć. Ako pogledamo koliko su brojke financiranja se popele, ne vidi se mnogo i vidimo da stoga tržište za sad još ne uzima u obzir rizik financijske pomoći. Mi smo na tržištu kada se velike, velike banke već na neizravan način subvencionirano i stoga je vrlo bitno da ti doprinosi fondu budu razmjeni riziku kao što to zahtjeva zakon i da ne postoji nikakve nove ugrađene neizravne subvencije za banke koje su prevelike da bi ih pustili da propadnu. Kada pogledamo sada vaš prijedlog i u okviru e, skupine stručnjaka, vrlo sam iznenađen zbog toga što će se ova paleta rizika eh, odnositi na 0,8 do 1,5%. Ako pogledate to, to je faktor nešto manje od 2 između banke koja pripada u najveću kategoriju rizika i banke koja pripada u najnižu kategoriju rizika. I to možete vidjeti, ne morate biti veliki ekonomist eh, kako biste vidjeli da u pravom svijetu neke banke imaju izuzetno visoke modele rizika sa vrlo kratkoročnim eh, posuđivanjem, a druge imaju tradicionalni model poslovanja. Ako pogledate FTC, oni rade razliku od 1 do 18, ne ovako usku razliku. I stoga se pitam zašto je komisija do sada izradila samo ovu, ovu paletu od 0,8 do 1,2, to je sada nedavno podignuto na 1,5. Dakle, prilagodba rizika mi se čini, kao što je rekao gospodin izvjestitelj, malo pa, na malo pažljiviji način da ne odražava ono što je zapisano u zakonu, a to je da mora biti razmjerno riziku. Zatim, u detaljima postoje još neke problematične točke. Kao prvo, vrlo sumnjam da bi trebalo biti ove, da bi trebale biti ove mjere za pozicioniranje derivata. To znači da bi to trebalo biti puno manje za male banke, a puno veće za veće. Zatim mnogo smo se usredotočili na ovo pitanje MREL-a jer to dopušta doista pružanje financijske pomoći. Bitno je da to zadržimo i od komisije sam čuo da to trenutno planirate. Mi sumnjamo da bi imovine RVA trebala imati preveliki utjecaj na to jer znamo da je metodologija oko izrade koeficijenata rizika u individualnim modelima banaka često vrlo sumnjive prirode. I na posljedku postoje neke banke za koje je Petar Zimon u svom izvješću također e, rekao da i radio na tome da se osigura, osiguraju sustavi za zaštitu to je također zapisano u zakonu, u direktivi o sanaciji i oporavku banaka, ali trenutno u prijedlogu ovog delegiranog akta se to uzima u obzir u vrlo niskom postotku. Dakle, zapravo tražite banku da dva puta e, daje doprinos e, za osiguranje, a to nije razmjerno, nije razmjerno riziku. I stoga bih pozvao komisiju da izađe iz te logike da nalazi najmanji zajednički nazivnik među državama članicama i da krene u smjeru jednog stava koji je sukladan onome što je zapisano u BRD-u. Doprinosi dakle moraju odgovarati riziku. To znači da multiplikator mora biti dovoljno velik. To također znači da treba uzeti u obzir da radimo na tržištu gdje velike banke, prevelike da bi ih pustili da propadnu, već primaju prevelike subvencije. Hvala, gospodin Wolf u ime FDD-a. Hvala gospodine predsjedniče, hvala komisiji na ovom izlaganju. Kao što je gospođa Swinburne spomenula, ja sam jedan od novih zastupnika koji pokušava imati pregled nad svim ovim informacijama eh, i eh, dobiti pregled nad vrlo razno raznim dosijejima s kojima se bavi ovaj odbor. Ja ću pokušati što prije doći u korak s time i stoga mi Oprostite ako je moje prvo pitanje vrlo naivno. Rado bih dobio odgovor na to. Radi se o tome je li taj odbor za jedinstveno rješavanje vezano samo uz banke unutar eurozone ili uz banke izvan eurozone? To mi nije jasno. I kao drugo, e, što se tiče ovog pisma koje je komisija upisala skup, skupni stručnjaka i točki broj 5 gdje se radi o riziku. Kada tu gledamo analizu modela istraživanja koje je korišten za ovaj sustav i to je slično onome što je i rekao gospodin Gigold. Ja pokušavam vidjeti gdje je ekonomska prednost u tome. Meni se čini da bi to bila ekonomska prednost za velike banke na uštrb malih banaka. Ja bih stoga zamolila ako je moguće da se propisi s kojima je komisija došla do ovih stopa gdje kaže da je to uravnotežen sustav, da komisija kaže koji je ekonomski temelj na, kojima su, na, temelju kojeg su došli do ovog stava. Rado bih čuo koji su slučajci to izradili, koje su analize proveli, kako su proizveli taj zaključak. I moje zaključno pitanje bit ću kratak, jer nisam još uspio izvući zaključak oko toga sviđa li mi se ova direktiva i smjer u kojem ide, možda ću do rujna to uspjeti, jest da kada govorimo faktoru rizika. Jesu li to svi faktori rizika koji se tiču banaka eurozone? Je li to stiglo iz Bazela ili iz nekih, neke druge međunarodne organizacije? Zato što ja ovdje ne vidim da se uzima u obzir bilo koji faktor e, rizika koji je vezan uz deflaciju, uz dalji nastavak e, rasta nezaposlenosti, uz podizanje siromaštva i možda bi isto tako banke koje posluju eurima, može su one biti izložene još većem riziku od drugih, a tu ne vidimo da se to uzima kao predvidljivi faktor. Mi smo prije mnogo godina vidjeli da je očito da je euro izložen veoma visokom riziku, a vidimo da se to ne odražava u ovim kriterijima rizika. Hvala novi izvjestitelju Sjeni za SRM eh, iz redova europskih pučana, Markus Weber. Da, hvala. Nakon što je mnogo toga već rečeno, ja ću biti vrlo kratak. Ja isto smatram da je osnovno pitanje zapravo koliko proizlazi iz temeljnog doprinosa banaka, a koliko dobi, proizlazi iz doprinosa veznih uz riziko određenih banaka. Kako se vrši ta procjena uz rizik? I ono što ste nam danas iznijeli, mislim uz svodužno dužno poštovanje, to nije iscrpan, uh, iscrpno izlaganje, to, je, to su samo osnovne informacije. Sve što se krije iza toga, toga nismo uspjeli vidjeti. Samo nekoliko točaka da spomenem. Kada govorite kod, o nettingu kod derivata, onda time podižete automatski rizik kod nekih vrsta banaka, iako se rizik ne smanjuje putem nettinga. Koji je, dakle, sistemski aspekt iza toga? Vi vidite da je, se priznaju ovdje pasive unutar grupacije od nekih banaka, a drugih ne. Zašto onda niste tu iznijeli definiciju intergroup liabilities kao što smo to mi utemeljili u Emiru? Time bi se taj problem automatski rješio. I ne bismo onda na jednom drugom mjestu ponovno našli uvođenje nove definicije ovih uh, e, intergrupnih pasiva. Još jedno, zašto se nije omogućilo da se krediti za ulaganje malih srednjih poduzeća drugačije e, opremaju koeficijentom nego ostala, ostale kredite? Tu bi trebalo uzeti drugačiji faktor. Upravo sa talijanskim predsjedništvom sada raspravljamo o tome kako se može omogućiti lakši pristup e, tržištu kreditiranja za mala i srednja poduzeća, a sada odjednom vidimo da se e, te mjere u vezano uz mala i srednja poduzeća. I zatim isto tako, sve ono što su već rečeni, rekli prethodni govornici. Iskreno vam kažem, kako je trenutno stanje stvari, stvari sukladno onome što ste upravo sada rekli, mi ne možemo podržati ovaj prijedlog. Tu će se mnogo toga još morati napraviti. Hvala lijepa. Hvala Markus. A sada imamo e, spontano javljanje za riječ. Imamo malo vremena. Svaki govornik će dobiti maksimalno dvije minute i i ostavio bih e, komisiji 15 minuta zato što smo imali jako puno pitanja. Prvo, najprije riječ gospodin Balc. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja se zapravo mogu priključiti e, izvjestiteljima i prethodnim govornicima. Moram otvoreno reći da sam dosta razočaran s ovim što je danas izloženo. Ja isto tako smatram da to kao takvo ne može biti pravi temelj za donošenje neke odluke. Tu doista na tome treba još dodatno poraditi. Dvije točke, budući da dobijamo samo dvije minute za govor, bih htio napomenuti koje su meni važne. I to, prvo izričito što se tiče rizika i prilagodbe rizika. Mislim da su kriteriji rizika za velike i sistemski važne banke da je njih potrebno povisiti kako bi velike banke imale jasniji i vidljiviji dodatak e, paušalnom iznosu i kako bi oni morali takav iznos platiti. Mislim da bi trebalo taj iznos bi biti u najmanje jer sve ispod te razine ja ne mogu prihvatiti. Zatim bi isto tako element rizika, njega bi on ne bi trebao dovesti do toga da velike banke dobivaju korist naspram malih i srednjih banaka. I još jedna točka koja je meni važna je da faktor koji ste vi predložili za ove za ove imovine koje ulaze u RVA i za ukupne imovine da on ne uzima u obzir sve modele stopa vlastnog kapitala zajedno sa leverage ratio bolje održava financijsko stanje neke institucije i mislim da tu treba na to, da na tome treba poraditi jer je predsjednik rekao da imam samo dvije minute. Hvala Gunnar. A sljedeći je Simon. Pokušat ću biti kraće od dvije minute, da smo imali mnogo, mnogo javlja za riječ. Samo dvije točke. Trebam, bih podržati ono što je rekao Burkhard Balac i drugi kolege. 10% za sistemski važne banke, tu sam ja još oštriji od Elize Ferrere, ja to smatram smiješnim. Zašto imamo sve ovo? Zato što bankrotiranje jedne banke može dovesti do rasula cijelog sustava, a zatim vi ovdje dovodite kvocijent od 10% za sistemski velike banke. Bez njih mi uopće ne bismo ovdje sjedili i ne bismo raspravljali o tome tu doista mi je potrebno obrazloženje jer to nije jako, jako primjereno ovo što se predloži. Zatim, što se tiče faktora rizika, i to je već spomenuto, dodatni zaštitni mehanizmi kao što to imaju sustavi poput Njemačke, Austrije i drugih, da oni ne dovode do, dostatne stabilnosti. Ovih 20% koje ste vi ovdje spomenuli, ja smatram smiješnim ako razmotrimo kako su u protekloj krizi te institucije imale rizične slučajeve, dakle bilo ih je, bilo ih je nula. Zatim, kreditiranje u svrhu poticanja, ako njih daju matične banke, gdje treće banke ustupaju kao jamce, onda mene zanima zašto ste vi njih uključili kao riziko u, kao rizik u izračun doprinosa. To je vrlo nepogodno za mala i srednja poduzeća. Now Hvala. A sada gospodin Demazije. Hvala lijepa. Rasprave koje ovdje uvijek iznova vodimo upućuju na jedno drugo nerečeno pitanje. U svakom javljenju za riječ govorimo opet o sistemskoj važnosti. Dakle, moramo uvijek imati na umu zašto smo na ovom području raspodjele banaka ostvarili toliko mali napredak na europskoj razini, ali to samo kao preliminarna primjedba. Jer u urednoj, urednom sustavu banaka ne bi više u tom obliku trebalo biti toliko puno sistemski važnih banaka kao drugo. Što se tiče modela rizika unutar banaka, želim samo reći da ti modeli uopće nisu dostatni da se obračunaju sa sistemski važnim rizicima. Imali smo mnoge banke koje su bile solventne, ali koje su imali probleme sa likvidnošću i upravo to se ne uzima u obzir u tim e, internim bankovnim modelima. Nije moguće predvidjeti kako će ozbiljne banke, na primjer e, područje se u Njemačkoj, zašto se njih tu uzima u obzir, e, imaju u ovo paušalno plaćanje, a velike banke njima se daje fleksibilnost. Mene zanima koje su tu koje su to bile razmišljanja komisije. Hvala, a sada gospodin Tojer. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja se mogu nadovezati na ono što su iznijeli kolegamente neki od kolega Mislim da je ovo pitanje razmjernosti jedno pitanje, a drugo pitanje je pitanje uvjeta tržišne konkurentnosti. Dakle, neki prijedlozi se čine vrlo čudni. Mislim, zašto imamo 300 milijuna eura, zašto je 400 milijuna eura za male banke? Zatim, kako se može procijeniti konkurentnost? Imamo li tu studiju o učinku u kojem bismo osigurali da male banke putem doprinosa u ovaj fond e, da se od njih ne preopterećuje sa troškovima, a oni ne čine uzrok samih kriza. Naravno da e, rizik nije nužno samo vezano za veličinu banke, već prilagodbu rizika se veže uz to kako ćemo obračunati doprinose. Ali tu se moramo suglasiti oko pokazateljima. Ja bih rado, kao što su već spomenuli kolega Ferber, kolega Zimon pa i kolega Balc, vidio studiju učinku vezanu uz stanje konkurentnosti kako bismo mogli donijeti odluku na temelju činjenica. Thank you. Hvala, a sada Donata Hübner. Donata također lijepo, bez brige. Imam dva vrlo specifična pitanja vezana uz mehanizam za prilagodbu rizika. Jedno pitanje se odnosi na male banke. Um, slažem se da s ovim što su rekli drugi kolege da će male banke platiti zbog grešaka velikih banaka, no i male banke koje imaju povoljniji položaj. takva situacija se također može pokazati rizičnom. Dakle, takvo preferencijalno postupanje Hoće li u takvim slučajevima biti povučeno ili na koji način će sustav postupati s takvim situacijama? A drugo pitanje se odnosi na povijesni model. Mm, da li se on računa kao jedan rizični faktor i slažemo se da različiti poslovni modeli nose sa sobom različite rizike. Ali s obzirom na to da bankarska unija sada radi na uspostavljanju cjelokupne E, mašinerije, vidjet ćemo da će doći do prelaska e, na druge poslovne modele, dakle smanjena više rizične i obrnuto. E, zanima me hoće li biti fleksibilnosti, fleksibilnosti u sustavu s obzirom na to da će doći do promjene poslovnih modela. A što se tiče zemalja članica koje nisu u eurozoni, na koji način će se njih uključiti u e, budući model e, SRM-a. Hvala Danuta. I sada gospodin Marijas. Da, dobro. Samo kratko. Govorimo o malim i o velikim bankama. Velike banke koje imaju mali rizik ne plaćaju e, za male banke koje su zapravo pod velikim rizikom no i male banke ponekad uopće ne riskiraju i ne bi trebale plaćati za banke, velike banke koje dakle, ulaze u određene rizike. I to je načelo e, proporcionalnosti. Ovdje ne govorimo o tome je li zakonodavstvo bilo dobro ili ne, jer već je usvojeno i ja mislim da je manje više dobro, temelji se na kompromisima. A ti su kompromisi e, vodili k različitim ciljevima. Komisija je dobila mandat i sada nas zanima da li rade na temelju tog mandata kojeg su dobili ili idu još dalje. Ako postoji rizik da komisija to čini, a puno smo o tome govorili, možda bismo u tom slučaju trebali e, osigurati da organiziramo još jedan dodatni sastanak upravo na tu temu na e, na dakle na tu temu u e, prvim sastancima u rujnu prije nego što se uspostavi nova komisija kako bismo dobili um, sve potrebne detalje. ne? jedna minuta. 30 sekundi mi je potrebno. Samo bih informirao kolege da se vodi vrlo slična rasprava o definiciji rizične razmjernosti za smjernice u DGS-u tako da morali bismo imati jedan sastanak kako bismo se dogovorili i pratili to zakonodavstvo zato što imamo eh, isti problem istu raspravu kao i ovo što se vodi o EBA-u. Eh, e Hvala vam. Mislim da je dobra ideja o tome da nastavimo sa raspravom o ovoj temi na sastanku u rujnu. Raspravit ćemo to sa koordinatorima, a sada dajem riječ komisiji da vam odgovori na pitanja. Hvala vam. Ovdje smo čuli o jako puno različitih dimenzija i to pokazuje da ne postoji jedna jedinstvena istina. Komisija pokušava ispuniti svoj mandat što je bolje i vjernije moguće na jedan otvoren i transparentan način. Isto tako um, pozvani ste na sastanke stručnih skupina, ovdje smo razgovaramo s vama i postoji nekoliko načina da se mandat provodi vjerno stoga da postoji nekoliko kompromisa oko kojih se moramo dogovoriti mi vjerujemo da prijedlog kojeg sam predložio i koje je sad još uvijek rad u tijeku mislim da poštuje sve ono što je do sada dogovoreno. No postoji više načina da se dogovor ispoštuje. Pitanje proporcionalnosti. Slažem se u potpunosti sa vašom posljednjom izjavom i to je ono što pokušavamo učiniti. Nema razloga zašto bi velike e, banke trebale plaćati za male banke i isto tako nema razloga, za ono što je rekla gospođa Hübner, da male banke a, e, moraju plaćati za velika. Predvidjeli smo sustav paušalnih iznosa za male banke i male banke su banke koje imaju manje od 300 milijuna koliko ja znam, e, ove druge su iznad 80 milijardi. Tako da to bi definitivno trebala biti velika banka unutar e, sustava. No, male banke su manja prijetnja za sustav pojedinačno, ali i u prosjeku. Iz tog razloga i zato što su male, i nemaju sva sredstva koja uživaju uh, velike banke sve razne vrste kalkulacija. Upravo smo zato predložili taj paušalni iznos. Prema EBRD-u uh, to je proporcionalni sustav i uh, koristim ovo da odgovorim gospodinu Wolfu o eurozoni i zemljama u eurozoni i onima izvan eurozone. Ono što smo odlučili jest povezati i predstaviti u isto vrijeme režim za cijelu Europsku uniju. To je takozvani BRD delegirani akt i to će biti implementirano u cijeloj bankarskoj uniji, dakle kao provedbeni akt za SRM. i razlog za to e, je da dakle da postignemo usklađenost unutarnjeg tržišta. Želimo da u delegiranim aktima budu uključena, bude uključena većina elemenata kako bi najveći dio unutarnjeg tržišta, to jest bankarska unija, da ne može e, dakle postupati drugačije od onoga što je dogovoreno. Tako da sustav je dosljedan i e, osmišljen je tako da se primjenjuje na cijelom unutarnjem tržištu. Dakle, ovo su osnovne pretpostavke. I da, naravno, gospođo Hübner, postoji posebna odredba koja govori da ako smat, ako smatra da određene banke pa, padaju pod određenu sustav i da predstavljaju određeni rizični profil koji odstupa od eh, prosjeka te kategorije banaka, imaju svako pravo eh, dakle, poslati ih na potpunu formulu. Neće biti u toj, neće biti to, u toj fazi zauvijek. Ako ste mala banka sa visokim eh, rizikom, dakle, onda će se ponovno izračunati rizik. Proporcionalnost za velike banke, možemo o tome misliti što god želimo, o različitim e, vrijednostima, no jedno je sigurno. Dakle, što više povećavate iznos, onda za nekoga, onda za druge morate smanjiti, zato što ukupno mora biti 100. I ne možete to, tu, tu računicu izbjeći. Tako da ključno pitanje je E, različita procjena različitih banaka. Koristim sada priliku da odgovorim gospođi Ferreri. Nisam mislio reći da je kraj srpnja kraj igre. Rekao sam samo da ćemo e, krajem srpnja početi sa sastancima radne skupine. Mislim da će ih biti osam i na svima će sudjelovati tajništvo Ekona. I mislim da na sa devetog ili desetog sastanka možemo očekivati da će se stvari u potpunosti rasvijetliti. I kao što sam ranije rekao, nema samo jedan, ne postoji samo jedan način za implementaciju BRD-a. S druge strane, za jako velike banke, netko je rekao da je 10% smiješan postotak, no morate uzeti u obzir da ovdje ne govorimo o, o tome koje bi banke trebale biti spašene, koje ne, već govorimo o tome tko doprinosi u kojem dijelu te ciljne razine. E, dakle, tako da tu želim odgovoriti vama, gospodine Gigold, jer postoji granica u ovom sustavu. Ja bih volio da mi imamo sustav sa bezgraničnim sredstvima, to bi bilo drugačije, ali nemamo. No, ako, ako stavite 1.5, e, dakle, faktor e, za rizik, za Deutsche Bank, Dakle, onda bi svi bili u riziku. Ili morate svima onda proporcionalno smanjiti taj faktor. Tako da svake godine radimo sa jednom ciljnom granicom. To nam pokazuje da i multiplikator od 1.5 za recimo Deutsche Bank je iznos doprinosa i nema nikakve veze sa istim multiplikatorom za banke srednje veličine ili za male banke. a to je zbog toga što prva komponenta obuhvaća veličinu banke. Možete je obuhvatiti jedno tri puta ako želite, ali to ne bih nazvao proporcionalnošću. I sve ovo sam rekao kako bih vam pokazao da pokušavamo se držati e, mandata kojeg smo dobili i nastavit ćemo tako raditi. I siguran sam da će biti, e, da ćemo imati još vremena za rasprave još u rujnu. Naravno da ne planiramo e, zatvoriti vrata prvog kolovoza, no mi želimo da ovaj sustav profunkcionira, a radimo sa vrlo, vrlo strogim um, rokovima, a to nam je nametnuto sa prve razine. Ne znam kako bismo se toga mogli osloboditi, nije nam jednostavno, nije ni vama, no situacija je takva. No ne vidim zašto se ne, bi ne bismo mogli dogovoriti oko nečega što je potpuno razumno. Naravno da će dakle, neki uvijek biti zadovoljni, neki malo manje zadovoljni, nema sustava s kojim će biti svi super zadovoljni, ali mislim da se možemo dogovoriti oko sustava koji će biti vjeran BRD-u. To je stav komisije, vjerujem da je to stav i parlamenta, da ne bismo trebali uzeti u obzir, previše uzimati u obzir specifičnosti ove ili one zemlje članice. Naravno da zemlje članice imaju svoj stav, to nije, no to nije stav komisije. Mi želimo imati nešto što je pravedno, sustav koji je pravedan za cijelu Europsku uniju. Gospođo Ferreira, hvala vam na ostalim vašim primjedbama. E, rekao sam dakle ovo o roku u srpnju, to nema veze, možemo o tome e, razgovarati i o rujnu, no do kraja rujna bismo se trebali dogovoriti i imati nešto na stolu. I još bih naglasio da imamo jako dobre razloge i da komisija ulaže jako puno napora u uključivanju parlamenta i vijeća u pripremu ovog dokumenta. Kao što znate, inače mi pripremimo, predložimo, vi imate pravo reći da ili ne. E, mislim da u ovom slučaju možemo ovo pogledati kao jedan poseban slučaj, budući da uključujemo sve igrače već u ovoj ranoj fazi i nama je drago da ovaj puta tako radimo. Mislim da sam odgovorio i na pitanje o 10%. E, i o povezanosti, među, međusobnoj povezanosti. Mm, mislim da sam i objasnio zašto je veličina banke bila polazišna točka za razvoj sustava. I budući da smo izabrali ovakav pristup, e, učinak te razine je naravno različit na različite veličine banaka. Drugi sustav je bio takozvani mm, aditivni zato što nismo, nije nam se svidio zato što nije na pravilan način odražavao rizik. Ri, tvrtke koje poduzimaju rizik, koje se bave rizičnim aktivnostima moraju e, platiti određene iznose. Zašto smo se spustili sa 60 na 50? To je isto pitanje koje je postavljeno. Vjerujemo da prethodni prijedlog, e, da težina financiranja, e, netko je spomenuo da je preniska. Postoje dva načina da e, se banka, da banka propadne, dakle zbog pretjerane, pretjerano rizika tako da mi, ili zbog nedovoljnog financiranja. Mi mislimo da bi više težine trebalo dati financiranju. E, tako da bismo trebali smanjiti imovinu e, na bilanci, a drugi smatraju da bi trebalo smanjiti težinu IPS-a. No na kraju dana morate odabrati e, nešto što je najbolje i što zapravo na najbolji način odražava rizični profil. Mm, male banke ako nisu premale onda će dakle biti unutar e, istog sustava kao i ostali a ako jesu onda će biti izuzete iz sustava to je mislim vrlo jasno i u bilo kojem trenutku ako se vidi da banka nije u okviru um, prosječnog rizičnog profila te kategorije, onda će jednostavno biti izuzeta iz sustava i bit će uh, rizik izračunat prema uobičajenoj formuli. O pasivama, mislim da je gospodin Google spomenuo derivative, derivate, riječ je o vrlo kompliciranoj temi Mislim da je gospodin Balac spomenuo da bismo se trebali jednostavno držati o dogovorenim izračunima i to mi činimo, uzeli smo definiciju iz eh, BRD-a. Ali trebali bismo uzeti i eh, definiciju omjera zaduženosti. I to nije najjednostavniji način za to riješiti. Um, trgovanje derivatima je rizična aktivnost. Kako se, kako se baviti razlikama u računovodstvenim sustavima? Postoji tu čitav niz pitanja koji pokazuje da, da, nije jas, da još uvijek nije jasno koji ćemo put odabrati. I zato to nismo ni spomenuli u dokumentu. Isto tako znate da zemlje članice imaju vrlo različite stavove. Zatim e, međupovezanost u e, grupi, to je također jedna od tema koju moramo uzeti u obzir. Dakle, ako ne oduzmete tu imovinu, dakle, nećete imati dobar izračun, zato što e, banke dva puta plaćaju za istu stvar, tako da to treba prilagoditi. U kontekstu koji je dodatno kompliciran činjenicom da imate nacionalna sredstva izvan eurozone, a onda imate još i ondjele koji spadaju u okvir jedinstvenog e, sanacijskog mehanizma. No to je eto jedna od e, jedno od ograničenja s kojima se moramo nositi, ali siguran sam da ćemo to riješiti. Kao što sam rekao, vaše je tajništvo bilo na svim našim sastancima. Nam je bilo drago da možemo poslati e, izvještaj s tim sastanka. Gospođa Gular. U potpunosti se slažem s vama. Već sam rekao da je pitanje integriteta zajedničkog tržišta da je u samoj srži našeg rada i to je razlog zbog kojeg smo uveli što je više moguće definicija i pramjena u ovaj delegirani akt o BRD-u. To je jedna demokratska prednost, to visi o parlamentu, no sigurno radimo u cilju zajedničkog tržišta i e, zato sam rekao da bankovna unija ima svoj vlastiti set pravila. Što se tiče rizika, mislim da je veličina jedan od faktora rizika. Jednostavno, jednom kada smo to uključili, onda smo to uključili. Ako to ne učinimo, onda bi razvojili taj sustav. Imali bi sustav koji bi bio potpuno potpunosti zatvoren i zatim bismo morali svima sniziti doprinose jer smo prešli ovu granicu. Mislim da to nema zapravo smisla. Gospođo Matijas, mislim da sam odgovorio na vaše pitanje. Što se tiče kreditnih linija, mislim da je to nešto što nije u rukama komisije niti parlamenta. Možda bi gospodin Padovan ipak bio bolja osoba za odgovoriti na to pitanje. Shvaćam da zemlje članice su e, učinile znatne napretke unutar eurozone, to jest eurogrupe, no ne bismo se smjeli time zavarati. Imamo sustav koji će biti uspostavljen u srpnju sljedeće godine. Da, to je ono što usvojio ovaj parlament. BRD i SRM nisu nikad bili predviđeni kao instrumenti za rješavanje problema iz prošlosti. To je sustav koji će osigurati veću otpornost banaka u budućnosti. I za to treba vremena. Što se tiče prošlosti, imamo testove otpornosti, imamo IQR, e dakle analizu imovine i to ti će se instrumenti baviti problemima iz prošlosti. Gospodine Gigold, mislim da sam odgovorio e, neka od vaših pitanja. Što se tiče poticaja za velike banke, subvencija, upravo smo zato usvojili SRM i BRD uredbe, a komisija predlaže i određene reforme koje će i parlament morati raspraviti i tome se već veselim. Objasnio sam i pitanje najniže i najviše e, razine za mm, rizike, no nitko nije spomenuo da je mislim da će prevoditelji morati prestati raditi ubrzo, tako da molim vas da zaključite. Da, malo je teško tako brzo odgovoriti na sva pitanja. Evel. RVA. Dakle, neke subvencije treba dati kada je rizikom ponderirana aktiva vrlo visoka. Zatim, govorimo o sustavu za budućnost u kojem dakle, rizikom ponderirana aktiva tih banaka u eurozoni će ili biti pod direktnim nadzorom e, Europske središnje banke ili pod neizravnim nadzorom mm, Europske središnje banke ili pod e, nadzorom Europskog bankarskog e, europskog tijela za nadzor banaka. Tako da mm, to će zasigurno sve biti puno pouzdanije u budućnosti. A osim toga moramo imati sredstva za mjerenje rizika na strani imovine i mislim da to nije tako loš instrument za mjerenje temperature pacijenta. Ispričavam se ako sam možda neko pitanje preskočio, ali mislim da sam pokrio dosta pitanja. Možda još samo zadnji komentar o IPS-u. IPS uglavnom objedinjuje male banke i zapravo velika većina IPS-a su male banke, tako da one već uživaju u e, svojim posebnim e, tretmanima. Tako da zapravo ono o čemu moramo razgovarati jest kako uzeti u obzir IPS za velike banke. Mislim da to već relativizira prednosti e, IPS-a jer se pretpostavlja da male banke imaju mogućnost e, spasiti velike. No u svakom slučaju IPS su dobili do 20% rizičnog faktora u ovom prijedlogu. Dakle, to je isti rizik kao i rizik za financiranje. Tako da mislim da je to dobar način na kojem smo uspjeli e, odraziti dodatnu e, sigurnost koju pruža sustav IPS. Hvala vam gospodine predsjedniče. Thank you Hvala vam. Mm, ovo je bila jako zanimljiva rasprava koja će se zasigurno nastaviti. I sada zaključujemo sastanak na pet minuta a potom će slijediti tehnička rasprava o ovom pitanju, a odbor će se ponovno sastati u 15 sati. Hvala vam.